Fangen ja? Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobar dan, dame i gospodo, dragi kolege. Možemo sada započeti s javnim saslušanjem. Imamo sve jezike kolega na raspolaganju, tako da svatko može govoriti na maternjem jeziku i to će biti prevedeno. Ukupno imamo 15 različitih jezika sve vas mogu srdečno pozdraviti i molim vas za razumijevanje što smo započeli sa zakašnjenjem od 8 minuta. Ponedjeljak popodne imamo taj problem da mnogi kolege pristižu iz daleka u Brisel i drago mi je što su ovdje Ana Gomeš i Eva Jolie, dva dvije potpredsjednice ovog odbora, drago mi što su one već ovdje, i gospodin Kofor i gospodin Ječek su isto tako već ovdje, oni su naši su izvjestitelji i ako vidim e, još mogu pametiti da je još desetak kolega prisutno i siguran sam da će još dodatni kolegi pristići. Sve vas mogu još jednom srdečno pozdraviti i možda nekoliko kratkih primjedbi prije rasprave. Uloga odvjetnika računovođa i bankara u aferi panamskih dokumenata. To je nešto s čime smo se bavili već dva puta. Ovo je teći dio. I stoga danas mogu pozdraviti ovdje prije svega prisutne govornike. Imat ćemo dva panela. Na prvom panelu ćemo se baviti francuskim slučajem. Tu mogu pozdraviti Patrika Sveja, on je prvi on dolazi iz banke i tasta Societe Generale iz Luksemburga. On je član odbora. I zatim ima još i drugih govornika koje ću kasnije pozdraviti, a što se tiče drugog panela, tu želim pozdraviti predstavnike Švicarske. Ovo je moja primjedba prije rasprave. Moram vam reći da smo dobili od dvije osobe E, negativan odgovor, dakle od e, Credit Suisse, od dvije banke. Credit Suisse nam je javila da neće moći pa ne da će rado odgovoriti naše pitanja, a imamo i drugu banku, banku UBS. Što se tiče banke UBS, tu smo zaprimili drugo ožujka isto tako dopis gdje nam ta banka kaže da je spremna doći ne, neki drugi datum k nama. Osoba koju smo htjeli pozvati nije htio doći iz osobnih razloga, ja sam to provjerio. On je bio u odboru takse e, onog dana kada je došlo do terorističkog napada u podzemnoj željeznici i na zračnoj luci i e, pritom je bio teško ozlijeđen te je rekao da više ne želi dolaziti na javna slušanja u Europski parlament. Sada je, u umeđu ozdravio, ali je izgubio jedan prst. Ja imam razumijevanja za to i stoga moramo izuzeti banku bez e, iz našeg saslušanja i vratit ćemo se kasnije na njih. Kredit e, su e, otkazali dolazak, a dopis imate u materijalima. Osim toga, Ana Gomes, portugalska strana, nam je dala svoje doprinose, isto tako i gospodin Melo. I tu možemo počitati da imamo novi slučaj u Portugalu i da intenzitet tog slučaja zahtjeva da ćemo sljedeći ponedjeljak se s time baviti u krugu koordinatora. Isto tako imamo i poziv e, upućen gospodinom Junkeru, oko kojeg smo se složili u krugu koordinatora, o njegovom bivšem svojstvu. E, gospodin Juncker je preko svog ureda nam poručio da bi pokušao naći neki drugi datum s nama za takav dolazak i o tome bismo trebali razgovarati također sljedećeg ponedjeljka. 9. svibanj, to smo si mogli misliti, nije bio dobar termin za njega. Imali smo i putovanje za utvrđivanje činjenica u Luksemburgu, to smo održali prošli tjedan, došlo je do dosta velikog odjeka u medijima, ali i niz otkazivanja e, prisustvovanja na sastancima, to su prije svega napravile banke, a isto tako i neki odvjetnici unatoč tome sa nadzornikom banaka i sa ovim odgovornim ministrima, dakle ministrom za pravosuđe, ministrom za financije smo mogli raspraviti o, panamskim dokumentima, isto tako i sa e, udruženjima e, odvjetnika, računovođa, prije svega sa KBMB-om i isto tako i sa osobama iz PricewaterhouseCoopersa. U Luksemburgu smo vidjeli da je vlada se potrudila i da je rekla da se oni bore protiv pranja novca, da su u prosincu 2016. godine dovršili potrebno zakonodavstvo i da su već sada dosta napredovali po pitanju provedbe, ali panemski dokumenti se tiču onih starijih slučajeva i zbog toga, ne znam kako da se izrazim, je bilo na svima koji tamo ljudi na franskom tržištu Luksemburg, naravno e, njima je bilo u interesu da kažu da su sada čisti, iako su u prošlosti napravili mnogo pogrešaka. Luksemburg tu igra posebnu ulogu, to ne pokazuje samo broj navoda u panamskim dokumentima. Imamo 403 različitih posrednika iz Luksemburga sa preko 15 tisuća lažnih e, tvrtki. Samo dakle u panamskim dokumentima i nakon Bahama i Kamarskih otoka je Luksemburg na trećem mjestu. Što naravno dovodi do pitanja zašto upravo Luksemburg. Odgovor je bio dosta jednostavan. Luksemburg je mm, drugo najveće mjesto za fondove na svijetu E, Luksemburg je najveće sjedište za banke u europodručju. Ako nam izuzmemo London, London nije u europodručju i Luksemburg je e, općenito četvrto po veličini sjedište banaka na svijetu. I iz iskustva u posljednjih 30 godina znamo da ove prakse koje su sada jako raširene, da su bile u programima mnogih sjedišta banaka, između ostalog i sjedišta banaka u Luksemburgu. To bi bile moje primjedbe, a sada bismo odmah počeli sa raspravama. Za 14 dana ćemo održati sljedeće putovanje za utvrđivanje činjenica. Ono će nas odvesti u Delavar i u Washington, dakle u Sjedinjene američke države. Sve informacije i sve materijale o tome, pa je ono, ono, ono što smo do sad uspjeli saznati, ukazuju na to da imamo barem dvije savezne države u Americi koje imaju takve posebne propise i da one e, mogu biti definirane kao porezne oaze. Sada bismo krenuli u raspravu sa raspravom o francuskom slučaju. Mogu još jednom pozdraviti govornike. S nama je Patrick Sue, on je član e, odbora iz banke Societe Generale iz Luksemburga. Zatim na e, mom popisu imam isto tako i Silvid Davišino. E, ona je voditeljica odjela za e, sukladno sa financijskom zakonodavstvom iz BNP-a Paribas. Zatim Anne Michel je isto tako tu, da, iz novina Le Monde iz Francuske. Ona je novinarka iz ICIJ. dakle iz Međunarodnog konsorcija istraživačkih novinara, zatim imamo s nama isto tako Alberta Aloa, E, on je zamjenik ravnatelja iz Takfina, to je francuska služba za e, financijske obvišene podatke. I e, Olivier Buteli Staft. On je izvršni direktor iz Accountancy Europa i imamo s nama isto tako i Paul koji je menadžer u Accountancy Europe za pitanje oporezivanja i transparentnosti. Srdečno dobrodošli sa svima. Obično radimo tako da govornici mogu izneti svoje uvodne primjedbe u trajanju od 7 minuta. Zatim imamo popis koji je ovdje kod mene za postavljanje pitanja. E, počet ćemo sa postavljanjem pitanja e, kao prvo od strane su izvjestitelja, dakle krenut će gospodin Kofod i gospodin Ječek. I sada mogu predati riječ gospodinu Patriku Sueu. Izvolite. Merci, monsieur le président. Hvala. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, hvala vam što ste mi dali priliku da ovdje iznesem stanovište e, General eh, pred dakle, vašim odborom i ja sam nekada bio glavni tajnik grupe Societe General i to do 2015. godine bio sam završen za porezna pitanja i za usklađenost. Ja sam također neizvršni predsjednik Societe General Bank i Trust, što je naša filijala u Luksemburgu. Tamo postoji već 120 godina. Najstarija je banka u Luksemburgu, za nju radi 1200 ljudi tamo i e, naravno u okviru te privatne e, banke nalazi se dio fiducijarne aktivnosti naše banke koja potpada pod ono što se zove panamski dokumenti. Ja ću ovdje trebati ukratko odgovoriti na to kakvi su odnosi bili između naše grupe Societe General i Mossack Fonseca i kakve su djelatnosti obavljali, a nakon toga e, kakve smo mjere poduzeli u borbi protiv pranja novca i isto tako koje mjere grupa Societe General poduzela kako bi e, se uvjerila da je e, sve bilo u skladu e, sa porezkim obvezama njihovih naših klijenata. Takve vrste dakle našeg prometa 3% našeg prometa je važno za Societe General trećinu svega našeg portrelja za privatne klijente vodi se e, prvenstveno u Francuskoj, Sjedinjenim američkim državama i Luksemburgu, ali isto tako u e, Monaku i u anglo-normanskim e, otocima. A isto tako proširili smo se i na Aziju i e, dijelom e, se bavimo trastovima u Singapuru i na Bahamima. E, što se tiče fiducijarnih usluga, oni su potrebni privatnom bankarstvu, dakle upravljanju s privatnim vlasništvom, privatnom imovinom. E, to se može napraviti na različitim pravnim e, načine. E, to može biti životno osiguranje, to može biti trust fondovi. U Francuskoj je naročito popularno životno osiguranje. U drugim zemljama to su drugačije strukture, naročito putem tvrtka ili trastovi u anglosaksonskim državama. E, to treba netko voditi. To može biti izravno klijent ili osiguravajuće društvo ili banka ili pak bilo koji drugi posrednik. U tom smislu Societe General je dala fiducijarne usluge mnogim međunarodnim klijentima i isto tako kako bi udovoljila zahtjevima svojih klijenata obratila se za usluge Mossack Fonseca. Što se tiče e, članaka koji su se pojavili po pitanju panonskih dokumenata, čim su oni objavljeni, mi smo počeli proučavati kako e, točno izgledaju odnosi, e, naši odnosi prema klijentima i odmah smo načinili jednu unutrašnju inspekciju 13 tisuća sati rada i isto tako smo gledali kako se postupalo prema klijentima. 2016. godine, godinu dana prije nego što se pojavilo pitanje samog konsorcija, Societe Generali je imala putem 66 tvrtki koje je napravila Mm, eh, eh, Mosa ali samo 26 su imali aktivne odnosi sa Societe General, dok sve ostale su zapravo se radile o vođenju računa. Od toga je 19 bilo u Luksemburgu, 50% korisnika bili su, imali su eh, prebivalište u Europskoj uniji i svi oni su bili podvrnuti provjeri usklađenosti s poreznim pravilima i e, kada se usvrlo da je potrebno, ti su računi e, blokirani ili završeni. A prvog e, ožujka je 2016. godine mi smo zatvorili sve naše ugovore samo za Fonsexom, uključujući i u Luksemburgu. Što se tiče struktura popisa na 31. ožujka 2016. godine, bilo ih je preostalo još 17, od toga niti jedna nije bila u Luksemburgu. Što se e, tiče potpunosti Societe Generalije, kupila mm, englesku banku Kleinwert Benson u e, lipnju prošle godine koja je imala neke odnose samo sa Kvonseksom e, putem fiducijarnog mandata. Dakle, sada ih je preostalo još e, sedamnaest i one su potvrgnute ispitivanju regularnosti koja još traje. Prije nego što je konsorcijom objavio te članke, E, svi e, oni koji su imali prebivalište u Europskoj uniji su bili potvrnuti ispitivanju e, porezne usklađenosti. Ako ista nije bila utvrđena, ti su računi blokirani. Bilo je to u vrijeme kada porezna prijevara nije još bila dio borbe protiv pranja novca. Societe General je E, prekinula sa svim onim situacijama koje su opisane u okviru panovskih dokumenata. E, moramo reći da se radi o jednom dugom periodu e, koji je trajala od 2009. do 2016. godine, moramo reći da se deset puta smanjio broj ugovora naših klijenata sa Mossack a nakon tog razdoblja u potpunosti su prestali takvi odnosi. E, to je sve dio borbe protiv pranja novca, a isto tako u skladu sa zakonima koji su e, na snazi mi e, moramo se podrući svim e, pravnim obvezama u odnosu na naše klijente, njihove tvrtke i njihove ručune. Mi znamo tko su točno ekonomski korisnici offshore tvrtki. Dakle, nema nikakvih anonimnih korisnika jer je po definiciji krajnji korisnik identificirana fizička osoba. Postoje naravno sumnje i 40% svih e, sumnjivih e, predmeta odnosilo se na aktivnosti e, van Francuske vezane za e, upravljanje imovinom putem offshore tvrtki. Što se tiče poreske usklađenosti naših klijenata, ono što je važno reći je da već negdje 2009. i 2010. godine je grupa Societe General uspostavila etički kodeks koji se primjenjivao u cijeloj grupaciji Societe General. Naši e, klijenti su bili svjesni poreznih rizika koji su preuzimali, a mi smo promijenili ugovorne odredbe e, ugovora koje su potpisivali kako bi jasno stajale odredbe da su oni bili odgovorni za sve operacije, e, naročito kada se radilo o obvezi objelodanjivanja, odnosno prijavljivanja toga da imaju neke bankovne račune u inozemstvu. Evo, staću e, s ovim. Hvala lijepa gospodin Sve. Zamolit ću sve da se što više mogu pridržavaju vremena za govorenje, ćemo kasniti. Sljedeći govornik na mom popisu je novinarka Anne Michel iz Le Monde. Izvolite, Anne Michel. <laughs> Bonjour. Euh, bonjour Dobar dan, dobar dan i hvala vam što ste me pozvali. Meni je čast što mogu svjedočiti pred vama o panamskim dokumentima. Svi znate za njih, znate za njihov sadržaj, jer sada već šest mjeseci radite na istraživanju e, kako biste vidjeli što to znači za regulativu za zakonodavstvo. I stoga bih u uvodu htjela podsjetiti na ono najvažnije. Dakle, ja sam novinarka i taj rad je bio strastven i intenzivan. Devet mjeseci smo radili zajedno sa mnogobrojnim drugim kolegama iz drugih država, čime smo mogli e, identificirati mnogobojna poduzeća e, u Panami, ali i u drugim poreznim oazama, Bahamima, Sešelima i tako dalje. Tu se radi zapravo o vrlo detaljnom radu. Pokušali smo e, pokazati te vrlo složene financijske sustave koje se sve temelje na istome, da se pokušavaju stvoriti vrlo složeni mehanizmi s koji onemogućavaju ulaženje u trag tih, tih društava. na, bankovni nadzornici i porezna tijela ne mogu pratiti te e, sustave i oni se koriste za pranje novca između ostalog. Ne može im se ući u trag i taj novac često putuje. Offshore tvrtke su povezane sa, sa raznim onda bankovnim računima, primjerice sa Svičarskom za Europu ili sa Singapurom za Aziju. E, mi smo istraživali dakle, porezne oaze i mi se zalažemo za nezavisno istraživačko novinarstvo. Od 2013. godine smo bili, za, smo bili zaduženi za LuxLeaks, za SwissLeaks, za e, isto tako i panamske dokumente. I ono što želim reći je da ovdje imamo e, vrlo tešku situaciju bez presedana. Tu se ne radi samo o pranju novca koji dolazi iz porezne prijevare, već isto tako i o offshore tvrtkama koje su iz e, drugih nezakonitih aktivnosti, primjerice iz trgovine drogom ili iz trgovine oružjem, e, potpomagali pranju novce. A isto tako se tu pomaže teškim organizacijama i e, osobama koji su onda izuzeti i bilo kakvom nadzoru i to je isto tako i predmet rada u vašem odboru. Mozak Fonseca je 9. veljače e, za, e, istražen u Panami. To je jedna portugalska tvrtka. Pokrenuta je istraga za kriminalnu organizaciju, a Interpol je identificirao u panamskim dokumentima preko 3600 osoba i tvrtaka koje su povezani sa ilegalnim mrežama ili kriminalnim mrežama. Dakle, ovdje se rade, radi o financijskim posrednicima za velike europske banke, za razne vrste savjetnika, odvjetnika, ali isto tako i e, radi se i o nekim drugim akterima koji nisu toliko poznati, primjerice e, tvrtke za upravljanje imovinom ili za ulaganje ili tvrtke koje pružaju e, lažno boravište. Od 1997. do 2015. godine smo identificirali više od 3000 tvrtaka koji su tražili usluke eh, Monsak Fonseca poput Credit i drugih banaka koji su već eh, spomenuti u okviru ove istrage, ali isto tako i neke druge banke, primjerice Deutsche Bank, Nordea ili su se te General. Imali smo Imali smo 214 tisuća tvrtaka koji su stvoreni e, do 2015. godine, a 15 tisuća od njih e, je napravljeno putem e, posljednika Fonsak Fonseke, a druge putem drugih posljednika. I tu Vidimo da su neki prestali sa tim offshore biznisom od 2012. godine, primjerice Societe General, dakle je, je to učinila prije dakle, tek četiri godine, a neki dalje nastavljaju s tim radom. Ali bilo da su, zaustavljeni ili ne, svi su sudjelovali u raznim oblicima u suradnji sa Monsak Fonsecom i tako su doprinijeli radu tih složenih sustava. treba reći da su ti posrednici dalje odgovorni za to. E, primjerice, kada se radi o posredništvu između baš sada i drugih e, klijenata, imali smo jednog klijenta koji je do 2011. bio e, klijent banke HBSC, a znamo da je bio, da su ga tražili su tako primjerice Berlusconi koji je bio upleten u e, jedan skandal e, prijevare sa PDV-om i kojeg je zaživao Interpol. Treba istražiti odgovornost tih posrednika, posebice ako se radi o pranju novca. Nedavni slučajevi primjerice u Francuskoj za poreznu prijevaru i za e, aktivnosti u poreznim oazama to pokazuju, ali nije sve pokriveno e, kaznenim pravom. Vidimo da banke e, iskorištavaju ona područja one jurisdikcije koje imaju slabije propise kako bi pružile ove aktivnosti svojim klijentima. Primjerice neki neke, neke su tijekom 2000 godina uklonile anonimnost sa e, raznih društva i onda vidimo da su se tvrtke iz te jurisdikcije prebacile na Sešovske otoke, dakle u jednu drugu jurisdikciju i tamo su ponovno bile anonimne. Htjela bih naglasiti još nešto je bilo važno. Svaki taj sustav offshore-a uključuje čitav niz posrednika, odvjetnika, banku koja to provodi, koja je spremna otvoriti bankovni račun za tu tvrtku, koja je spremna prebaciti novac u ime te tvrtke. A vidimo da je dakle tu ta odgovornost kolektivna i postoji niz sudionika u tome što zapravo omogućava svakome od njih da se riješe svoje odgovornosti. Htjela bih vam kratko iznijeti svoje razmišljanja koja bi mogla mm, vam dati doprinos ovoj raspravi i e, neke primjere što se tiče ojačavanja propisa. U proteklih e, e, nekoliko godina i prije svega u proteklih nekoliko mjeseci došlo je do važnih napredaka. imali smo odluku odluku OECD-u po pitanju automatske razmjene informacija o borbe protiv pranja novca i financijanju terorizma. Imamo čitav niz država koje su potpisali već e, i obezili se na tu financijsku, na tu razmjenu e, informacija. Isto tako imamo sada e, uspostavu financijsko obješnjenih jedinica i je, ojačan je rad financijske radne skupine. Treba moći istražiti sve te lažne tvrtke koje još postoje to u na tisuće i koje nisu samo daleko na Karabskim otocima, već su isto tako i u našoj neposrednoj blizini. Treba jasno vidjeti tko su stvarni vlasnici, dakle svi trebaju moći imati uvid u to i trebamo imati registar stvarnih vlasnika. E, automatska razmjena informacija i cijeli taj sustav koji je uspostavljen protiv pranja novca bit će u tom slučaju učinkovit. der BNB Paribas. Izvolite iz BNP Paribas, gospođa Devičino. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, pozvali ste banku BNP Paribas da dođe pred vas i govori o pitanjima vezanim za borbu protiv pranja novca i e, izbjegavanja i utaje plaćanja poreza na međunarodnoj razmjeni, e, na međunarodnim razmjerama i u okviru panomskih dokumenata. Hvala vam da mi dajete priliku da izložim stavove BNP Pariba e, na tu temu i da općenito govori o borbi koju treba igrati banke u, na tom području. S vremenom je, um, je E, BNP pojačala sve e, što je potrebno vezano za pranje novca. Nastavili smo s našom politikom, rigoroznim programom i dobrim organiziranjem, naročito kad se radi o privatnim bankama koje djeluju na međunarodnoj razini. Usvojeno je četiri strukturne mjere kako bi se u potpunosti utjecalo na razvoj razvoj međunarodnog privatnog vagarstva. E, prvo je odnos sa klijentima i due diligence. Gdje god u svijetu stupimo u kontakt s novim klijentom, onda e, se e, mora provjeriti njihov vjerodostojnost i e, to putem određenih odbora, a može mu se i e, tom klijentu i to odbiti. Moramo znati tko je naš budući e, klijent, odakle dolaze sredstva koje se stavljaju na račune i način na koji će se ta sredstva koristiti i kako će se njima upravljati. To je nešto što činimo za borbu protiv pranja novca, e, izbjegavanje plaćanja boreza, e, borbu protiv terorizma i e, tako dalje. Svi su novi klijenti podvrgnuti jednom i upitniku e, kojim se analiziraju rizici, dakle odakle dolaze, u kojim državama ima aktivnosti, vrsta proizvoda, e, bankarskog proizvoda i gdje ga žele koristiti. To je svjetski priznat upitnik i na osnovu toga ispituje se e, koliko se duboko treba zaći u provjere. Transakcije na računima naših klijenata su nešto što pratimo jer to je u skladu s našim zadatkom da stalno pratimo koliko su one u skladu sa propisima. Drugo, E, aspekt vezan je za sve što se odnosi na offshore tvrtke. E, pet jedinica tako je prodano u e, Švicarskoj na, i na Bahamima. Zatim, porezne obveze za sve naše klijente koji imaju boravište u Europskoj uniji i u zemljama OECD-a. Mi smo počeli sa programom regularizacije 2002. godine, a završili smo ga 2015. godine. Radi se o izjavi, odnosno kada mi takve izjave nismo mogli potvrditi, blokirali smo račune naših banaka čekajući regularizaciju ili pak uputstva da se sredstva prebace na u zemlju gdje oni borave. Zatim, četvrto je mjera kojim se više ne može e, stupiti u odnose sa offshore tvrtkama ako e, se radi o građanima iz Europske unije ili OECD-a s izuzećem ako se radi o osobama koje imaju prebivalište u Ujedinjenom kraljevstvu. Postoje dakle 38 jurisdikcija na tom popisu, uključujući i one popise iz 2010. i 2012. godine e, francuskog zakona e, s kojim se zabranjuje kontakt, ali isto tako i one s popisa Europske unije e, koje govori o poreznim oazama. Panama je naravno na tom popisu. Moram reći da do danas nismo uspjeli smanjiti broj država koji se nalaze na našem popisu takozvanih offshore jurisdikcija. Iako se velik broj tih jurisdikcija sada obvezao na automatsku razmjenu podataka, te na taj način e, više nisu podvrgnuti niti popisu OECD-a, niti e, francuskom popisu. Paralelno sa aspektima usklađenosti, e, mi smo počeli uvoditi dakle, tu uvođenost 2014. godine i htjeli smo da to bude u potpunosti neovisno u odnosu za druge funkcije banke. integrirali smo to vertikalno e, kako bi se izravno imala jedna e, hijerarhijska vertikala koja ide sve do e, najviših vrhova e, upravljanja Societe General. U, u roku od dvije godine udvostručio se broj suradnika i dakle i krajem 2016. godine 3500 djelatnika se bavi tim pitanjem. Mi imamo naravno nadzornike za sve države u kojima radimo. Sveukupne mjere koje smo poduzeli dokaz su da se grupa BNP Paribas zalaže da se poboljšamo, da radimo na transparentni način, da se na taj način borimo protiv pranja novca, e, protiv utaje poreza, financiranja terorizma, a sve to kako bi se poštovali međunarodni zakoni. Hvala vam lijepa, gospođa Davićeno. Srdečno zahvaljujem eh, tema dosadašnjim izlaganjima. Sada ćemo doći na drugu razinu. Imamo s nama zamjenika ravnatelja Francuske financijsko obične jedinice TRAKFIN. To je gospodin Albert Alo. On je ovdje s nama i sada mu predajem riječ. Gospodin Alo, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine Hvala vam što sam imala ovu priliku da danas govorim pred vama. Hvala vam i dobar dan svim e, članovima ovog odbora. TRAKFIN je financijsko obještena jedinica, to je prije svega operativna služba. Operativna služba koja radi sa informacijama koje dobivamo ili koje nam šalju e, stručnjaci e, tijekom monetarnih finanskih istraga, što znači da ne možemo obraditi ili zaprimiti neku informaciju koju dobivamo iz novina primjerice ili koju nam šalje neki, neki pojedinac. Dakle, Trakfin ima pristup informaciji, ali pod određenim uvjetima i tu imamo zakonski okvir banke, e, računovođe, osobe koje rade s nekretninama e, i moraju biti ti koji će nam uputiti informaciju kako bismo mogli s tome raditi. Ovi panelski dokumenti iz e, medija o kojima danas govorimo mogli su dovesti do razmišljanja ili ponovno pokrenuti e, odjele za borbu protiv novca pri bankama ili druge profesionalne osobe potaknuti na razmišljanje i zbog toga smo se i mi s njima bavili. 2015. godine je Trakvin već dobio prijave e, sumnjivih transakcija E, po pitanju Paname. To se 2015. godine još nije zvalo Panamske dokumenti, ali već smo dakle dobili neke naznake o odnosno e, složenim financijskim sustavima i e, zahtjeve za potragom za stvarnim vlasnicima. Imali smo otprilike 200 takvih prijama 2015. godine vezano uz Panamu. 2016. godine smo zaprimili otprilike 470 su prijava sumnjivih transakcija vezano uz sa dokumente i uz Panamu. Za nas je to bila prilika da, da sagledamo što se događa kod tih tvrtki. Fin koristi svoje kontakte, e, bilo sa policijskim snagama koji istražuju te slučajeve ili sa drugim slučajcima gdje dakle možemo se raspitati istražuje li već netko sličan slučaj. Nije ulaga trakvina da ide dalje od toga, ali ako neku osobu zanima neka tvrtka ili tko je fizička osoba koja se krije za neke tvrtke, onda je takvin ta služba koja e, može tu rasvijetliti to i dali su doprinos e, financijskoj kontroli i tu imamo tu dodatnu vrijednost akfina. Kada zaprimimo informaciju, onda uspijemo otprilike 20% svih e, upita e, obraditi. 2015. godine smo 40% tih prijava vezanih uz Panamu istražili. Dakle, tu vidite koliki je interes naše službe da dakle vidimo što se krije za tih složenih sustava i da vidimo e, koliko su temeljene ove prijeve koje zaprimamo. Od 2016. godine kada je izbio e, skandal e, o panamskim dokumentima, onda smo imali 60% informacija koje smo istražili, dakle ove informacije koje smo zaprimili. Svaki put kada robimo automatski dopis, onda pogledamo bavili se već netko time, neki sud, neka policijska služba i ako se niko time ne bavi, onda, se, onda mi to preuzimamo ili pokušavamo nadopuniti e, istragu drugih jedinica i odjela. Dakle, progresivno tu pokušavamo uh, te istrage kao finansko jedinica Francuske. Banke su glavne koje daju informacije Trakfinu u iznosu od 70%. Odvjetnici ne toliko, oni čine 0%, dakle odvjetnici nam ne šalju e, informacije i tu možda bismo mogli nešto napraviti. Što se tiče panamskih dokumenata, to je zapravo sama srž borbe protiv pranja novca jer tu se nalazimo u toj dihotomiji. Dakle, imamo jednu tvrtku koja je zabilježena zapisana, koja ima sjedište u nekoj državi, koja, ta država često ne surađuje sa drugim finanskim modelima i onda imamo e, kapitalne tokove iz drugih država. Financijska obvešća jedinica treba uspostaviti tu vezu, dakle, između te tvrtke i tih tokova kapitala. Zato nam je potreban sustav kako na razini EU, unije, tako na razini država članica, tako i na razini OECD-a unutar financijske e, radne skupine. To se tiče naravno pranja novca, isto tako i porezne prijevare, a isto tako i financiranje terorizma, što vidimo da je aktualna tema i to je važan sastavni dio vezano uz borbu protiv novca i prekid e, ilegalnih kapitalnih tokova. Na nacionalnoj razini imamo jedan alat koji se zove Fikoban. To je jedan središnji registar i mi bismo rado da druge države članice EU također imaju jedan takav centralizirani e, registar ili pri e, središnjoj banci ili pri nekoj drugoj službi gdje bi imali e, dakle, popis pravnih osoba i onih koji imaju mandate za korištenje bankovnih računa određenih tvrtki. Tu možemo imati isto tako i račune za virtualni novac a ti e, računi će se sve više koristiti u budućnosti sa virtualnim novcem. Što se tiče borbe protiv pranja novca, tu se naravno radi isto tako o tome da smo mi na raspolaganju 24 sata, 7 e, dana u tjednu kao financijsko obješana jedinica, da se sa drugim bankama koje također imaju sličnu službu e, bavimo borbom protiv pranja novca i tu mislim da je taj napredak vrlo zanimljiv. Na nacionalnoj razini imamo i na razini Europske unije i na međunarodnoj razini tu suradnju između financijskih obveštenih jedinica gdje primjerice kada takvim zaprimi e, jednu prijavu sumnih transakcija da ju može obraditi i odgovoriti drugoj financijskoj obveštenoj jedinici. E, prijava sumnih transakcija dopušta to financijsko jedinicama, ali kada dobijemo upit iz neke druge finansko obične jedinice, onda možda nećemo nužno moći tako dopustiti toj drugoj jedinici da istraži taj predmet. Mi kad kad kažemo samo da nam je e, ta tvrtka poznata ili nepoznata, ali ne idemo dalje od toga u toj istrazi. Dakle, e, ne razmenjujemo kad kad više informacija od toga i naravno dobro je uvijek zaprimiti odgovor, ali treba isto tako moći iskoristiti taj odgovor. A kad kad neke financijske obvešene jedinice ograničavaju drugu financijsku obvešenu jedinicu pri korištenju informacija koju su joj dali. Na kraju, da kažem još nešto o novim rizicima koji se tek javljaju, prije svega o e, platformama za e, crowdfunding. Danas u Francuskoj mnogo razgovaramo o tome, isto tako i o pitanju e, prikupljanja novca na internetu. Primjerice su se prikupljene novce za organizaciju e, nekakvih e, slavlja ili proslave rođendana. Vidimo da u financiranju terorizma se kad kad znaju koristiti te platforme u ilegalne svrhe. i nekad ne znaju da time što financiraju rođe, zapravo financiraju nekakvu, nekakvu džihadističku organizaciju. I stoga bismo trebali pratiti takve vrste platformi kako bi takvi, na općenito i sve druge financijske obešeljenice, mogle tražiti informacije o tim platformama, da se vidi tko stoji iza tih projekta, tko ima od toga koristi i da se bavi dakle, tim obavještajnim radom. Mislim da je moje vrijeme isteklo i vjerojatno da ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodina Lo. Hvala vam posebice na ovim prijedlozima koje ste iznijeli na kraju, o kojima ćemo svakako raspraviti. Sada mogu pozdraviti izvršnog direktora Accountancy Europa, to je gospodin Olivier Butel Staft. S njim je i gospodin Paul Gipsi, Accountants Europe, ako sam dobro upoznan s time, obuhvaća 50 organizacija iz 37 država sa preko e, jednom, jednog milijuna različitih računovođa koji su dio tog udruženja i s vam sada imam priliku predati e, riječ i vjerujem da ćete kad biti raspolagani za postavljanje pitanja. Izvolite gospodin Butelis. I'm afraid I'm going to speak in English uh, and first I'll start by thanking you, Chairman. Zahvalit ću vam prvo na pozivu da damo svoj doprinos ovom saslušanju e, i hvala lijepa odboru za koje mislim da sjajno odrađuje svoj posao. Prije nego što kažem nešto e, reći ću o organizaciji e, u kojoj radim. Nedavno smo promijenili ime, nekad smo bili e, Federacija europskih računovodstvenih stručnjaka i mislim da je važno da razumijete odakle naša stajališta i zašto je e, javni interes nama bitan. Jedan je milijun računovođa o kojima ste govorili koji rade u različitim svojstvima širom Europe. E, neki od njih, prvenstveno u računovodstvenim tvrtkama, ne samo u ove četiri najveće konzultantske, nego i u drugima, a neki su i financijski direktori. E, I jedan dobar dio našeg članstva radi međutim u javnom sektoru, na primjer u revizorskom sudu ili kao inspektori. Mi kao Europska organizacija nemamo regulatornih ovlasti, e, već e, samo unapređujemo profesiju. Važno je također naglasiti da regulatorni e, okvir, zakonodavni okvir naše profesije zapravo ovisi od države do države. U nekima imamo znatne ovlasti, u mnogima ne mnoge od eh, ovih institucija, međutim po zakonu, nekim poveljama ili po svojim težnjama imaju mandat eh, da eh, brinu o javnom interesu. Svi članovi našeg instituta trebaju se ponašati po globalnom eh, kodeksu EFITA i osim toga mi imamo jedan široki uvid u stvari koje se odnose na javni interes, na gledište javnosti e, i porezna pitanja. Porezne usluge mogu pružati različiti pružatelji usluga, uključujući i odvjetnike, i računovače, i bankare, i porezne savjetnike u državama gdje to postoji kao profesija. I imamo e, i e, država u kojima nema posebne profesije, niti je to reguliramo, no tako da bilo tko može pružati porezne savjete. Pa e, svaka inicijativa za uređenje ovog e, područja mora zahvatiti sve pružatelje takvih usluga. Ja vjerujem da treba to temeljiti na pravim aktivnostima, e, a e, ne vjerujem da su porezi glavni problem koji stoji iza panamskih dokumenata, budući da neka od ovih curenja podataka e, idu u prošlost u razdoblje kad to više ne bi bilo niti društveno prihvatljivo, a jedan dio te prakse je i legaliziran. Prvenstveno Želim reći da je došlo do gubitka osjećaja za etiku ili e, razmjernost e, pa i u našoj generaciji. OECD je nedavno priznao u nekoliko studija istraživanja da smo e, dosegli neodržive razine nejednakosti i to pokriva ono što zovemo trgovinom suvereniteta jer imamo probleme ne samo na nacionalnoj razini, nego imamo one koji prodaju svoj suverenitet i e, ustupaju ga drugima, a zakonodavci proizvode e, porezne poticaje i e, zakonske strukture da bi se ti ciljevi mogli ostvariti. Naravno, to sve zadire u područje zaštite osobnih podataka, E, i e, iz toga nalaz, e, proizlaze i izbjegavanje plaćanja poreza, porezne prijevare i mnogi drugi mnogi druge kriminalne radnje. naravno i upravo zato događa se da se kritizira našu profesiju i ja vjerujem da je ključna uloga E, koje treba štititi e, javni interes. Javni interes ne smijemo ignorirati, a računovođe moraju biti podrška transparentnosti i kamen su temeljac financijskog integriteta. Oni moraju isto tako provoditi revizije i e, promicati dobro korporativno upravljanje, boriti se protiv financijskog kriminala, provoditi i pomagati u istražnim radnjama i E, također provoditi postupke due diligence-a. To je profesija koja treba modernizirati postupke i mora e, provoditi to putem novih tehnologija. Danas je E, su porezni sustavi presloženi, a e, često i nedovoljno precizni i vrlo teško mogu funkcionirati bez računovođa koji moraju e, činiti sve što je moguće da osiguraju usklađenosti i poput zakonodavaca i poput e, poreznih uprava mi ne držimo uvijek korak s tim e, s očekivanjima društva e, ali se ulaže puno truda u raspravu u, o našoj ulozi i odgovornostima za porezne sustave i za njihovu provedbu, ali reći ćete da to nije dovoljno, imat ćete pravo. Pitanje je prema tome kako daljnji napredak uopće možemo postaviti postići. Pa ću ja predložiti dva cilja i dva instrumenta. Ciljevi su e, dobar, e, dobri opći uvjeti i e, također veća učinkovitost. A moramo postići bolju transparentnost i suradnju. Što se tiče okvirnih uvjeta, mislim da je zakonodavni okvir uvijek potreban i neophodan, ali e, neću sad govoriti e, o e, obrazovanju i o tome na koji način sama profesija može doprinijeti boljem izvješćivanju, korporativnom upravljanju i revizorskom radu. Nedavna studija pokazala je da statutarne obveze u Danskoj e, zapravo e, doprinose tome da se smanje e, porezni raskoraci. Potrebno nam je naravno provesti još praktičnog istraživanja, a naš je porezni sustav prilično starinski sustav i treba ga e, danas prilagoditi. Prilagoditi ga već istrpljenim e, resursima, e, starinju stanovništva, većoj mobilnosti, zagađenosti, onečišćenju i tako dalje. Puno je tu elemenata, od neke nismo ni spomenuli. Što se tiče učinkovitosti, svakako nam trebaju jednostavni i bolji zakoni, osobito porezni zakoni. Porezna registracija treba biti jednostavnija da ju se može lakše kontrolirati i nadzirati. Međutim, sve ovo neće biti moguće bez učinkovitije i e, upućenije obrazovanje porezne uprave. E, transparentnost svakako dovodi do bolje prakse, međutim E, mora se onemogućiti e, prikrivanje bilo kakvih e, nelegitimnih protivzakonitih interesa. moramo se boriti protiv prijevara i nikakva tajnovitost ne može biti plašt pod kojim će se netko skrivati, odnosno ne može to nadomistiti legitimnu privatnost. Accountancy Europe već dugo e, podržava e, uspostavu dobrog zakonskog okvira, ali i e, javne rasprave, projekte i također podržavamo i transparentnost vlasništva a transparentnost može e, u svakom slučaju biti velika pomoć e, budući da se događa velika promjena i e, civilno društvo, političari, vlade i mi imamo zajednički interes, a to je ograničavanje i sprečavanje kriminala i krenuli smo jednom cestom koja je duga, koja je zavojita, e, vidimo puno e, eksperimentiranja e, između administracije, zatim profesionalaca u poreznom savjetovanju i tako dalje. Vjerujem da u konačnici možemo postići napredak. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Buteli Staft. Zasigurno je teško pridržavati se točno 7 minuta. Hvala vam na ovome. Vi ste dali i neke odgovore na naša pitanja. Sada prelazimo na postavljanje pitanja. Imamo vremena do 16.55, dakle kratko prije 5 sati. Ja ne bih uopće sada iznio nikakve komentare, već bih odmah e, našim suizvjestiteljima je Kofodu i Petri Ježeku predao riječ. Pravila su takva da imamo dakle jedan slot od 5 minuta za e, pitanja i odgovore i bilo bi dobro kada bih e, svaki govornik rekao kome upućuje svoje pitanje. Izvolite, Jepe. It's good to see Zahvaljujem svim gostima, dobro e, došli i e, prelazimo odmah na pitanja. Prvo što se tiče Societe Generala, prema panamskim dokumentima 2009. osnovali ste dvije e, zaklade, Volvet i Vozo i Societe General je to učinila u Luksemburgu, dakle Trust Luxemburg i gospođa Michelle iz Le Monde napisala jedan članak kojeg se sjećam, a to je da su te zaklade e, zato osnovane jer su britanski djevičanski otoci promijenili svoje zakonodavstvo u smislu anonimnosti offshore kompanija. Možete li molim vas pojasniti aktivnosti ovih dviju zaklada i e, današnji način upravljanja offshore kompanijama za vaše klijente? I još nešto, rekli ste da vam je poznat identitet e, svih vlasnika. E, primjenjuje li se to i na fizičke osobe ili samo na pravne osobe, na tvrtke? Je li to pokrilo jedno i drugo? E, I pitanje je zašto ne pratite taj primjer Societe Generala E, i e, zašto se ne otkriju svi računi koji su povezani s Mosak Fonsekom. Hvala lijepa. Ako sam dobro čuo, dakle, pitanja su upućeni predstavnicima banaka. Gospodin Sue, izvolite. Hvala lijepa. Odgovorit ću najprije o samim trostovima, odnosno zakladama. Radi se o jako poznatoj temi e, naš e, glavni direktor je o tome izvijestio već e, francuski senat, a ovi e, zaklade Valver i Rousseau su dvije zaklade koje zapravo ne pripadaju Societe General. Mi nismo niti dionici, niti korisni, dioničari, niti korisnici. Ne postoje, dakle, odnosa s sa njima danas. Prema tome, u ovom slučaju Societe General nije s tim povezana i na taj način mislim da sam odgovorio na vaše pitanje. E, što ste ono pitali drugo? Oprostite trenutak. Vaše drugo pitanje, molim vas. Kada ste rekli da sad znate identitet svih e, vlasnika, e, uključili to i fizičke i pravne osobe. E, dakle, ako ste pročitali panamske dokumente, Societe General 2009. osnovala je dvije zaklade. Sad ste rekli da s tim nemate nikakve veze. Možete pojasniti, molim. Napad. ono što sam rekao. Societe General nije osnovala te e, zaklade, ne, to je za račun klijenata e, osnovala e, tvrtka Mosek Fonseca. E, Societe General nema nikakve veze s njima. A e, sve to je išlo za profit klijenata, a Societe General nema dakle veze s tim operacijama. Naravno, to je vrlo složeno pitanje, ali krajnji korisnik nikada nije e, e, pravna osoba, ona je u konačnici uvijek fizička osoba. E, kada je pred nama pravna osoba, postoji obveza transparentnosti. To su, dakle, pravila koja su uvriježena ja ne bih sam htio odgovarati umjesto onih stručnjaka e, za e, pranje novca. To vrijedi e, naročito vezano za provedbu druge, odnosno treće, a naročito četvrte direktive. S poreznog stanovišta automatska razmjena podataka nalaže nam vrlo jasne obveze koje su iste kao i obveze vezane za borbu protiv pranja novca. Hvala. Treće pitanje je za gospođu Davidčino. BNP Bariba, Međunarodna banka, nema e, posebne veze s jednim posebnim kabinetom ili e, pak e, Mosek Fonsekom da bi uspostavljala ili osnivala tvrtke e, kako e, bi to e, na taj način napravila nešto na korist naših klijenata. Dakle, mi nemamo takvu posredničku vezu ni sa kakvom tvrtkom. Mi smo uspostavili, kao što sam već ranije objasnila, a s tim smo počeli 2012. godine. Dakle, započeli smo s politikom pravnog usklađivanja naših e, klijenata, bilo da se radi o pravnim ili privatnim osobama. Završili smo s tim radom 2015. godine. Istovremeno, svi ekonomski korisnici pravnih osoba koji su bili ili mogli biti klijenti grupe eh, BNP Paribas eh, su bili provjereni. Eh, svi oni koji su bili vezani za određeni račun kao i ekonomski korisnik pravne osobe su poznati. Transparentnost je u tome što se zna tko je ekonomski korisnik, a imamo i poreznu transparentnost e, vezano za naš sustav koji smo uspostavili 2012. godine. Hvala, sljedeći govornik je Petar Hvala lijepa predsjedatelju. Prvo, e, pitanje je za Societe General, što se tiče procesa due diligence-a. Zanima me kako je to funkcioniralo, te me zanima također je li e, koji puta to prenošeno, odnosno outsourcano e, na podružnice, na primjer, ako e, otvarate račune za offshore tvrtke koje je osnovala Mossack Fonseca, tko je provodio due diligence? U takvim slučajevima osim toga, pitam se jeste li e, izvukli neke pouke i promijenili ovaj postupak, budući da e, u ovom slučaju to nije bilo niti due niti diligence. A drugo je pitanje koje se odnosi na nositelj e, dionica. This instrument still continues. And uh, two questions for donositelje dionica. Dakle, zanima nas eh, prvo to što često spominjete e, home host probleme u svojim odgovorima za one koji nadziru unutar grupacije. Možete li to komentirati? Osim toga, u smislu e, onoga što su otkrili panamski dokumenti, zanima nas uloga koju su odigrale francuske banke, te smatrate li i vidite je li da je možda bilo nekih slučajeva u kojima ste trebali biti informirani o sumnjivim transakcijama, a niste bili? Dakle, znate li za takve slučajeve i koji bi bio glavni razlog tome, e, odnosno zašto? Je li to jednostavno e, su bili iznosi ili nedostatak e, suradnje onih koji su trebali izvišivati? Hvala. Wer startet? U redu, tko će krenuti? Izvolite. što se tiče postupka izjave ili objavljivanja, to je vrlo jasan e, postupak. Neću sada ulaziti u e, pojedinosti onoga što je već rekla gospođa Većino. Naš postupak je isti jer podvrnuti smo istim zakonima. Imamo također istu razinu nadzora. E, mi e, moramo ustanoviti e, tko je korisnik. A za slučaj da imamo sumnje, onda potkrićemo provjere. 2015. godine od otprilike 200 izjava, 40% bilo je vezano za offshore tvrtke. I e, dakle, e, tu smo e, provjerili ono što je stajalo u postupku izjavljivanja. Uvijek se nekako zbog kompleksnosti postoji zbrka onoga što zna banka o samog postupka provjere i e, samog postupka. Ali trebate znati da bankar sam po sebi ne može biti zadovoljan. Pred njim je klijent i bankar mora znati prije svega zato što postoji obveza e, da to zna radi borbe protiv pranja novca. A isto tako mora znati točno s kim radi. I to je zaista odsudno. Hvala vam lijepa. Tko želi još odgovoriti? Možda gospodin Alo. Merci, monsieur le président, merci pour la question. Hvala lijepa. I hvala za pitanje koje ste postavili. E, Trakfin, e, francuska e, obavještajna jedinica, vaše je pitanje zapravo jesmo li zaprimili informacije na vrijeme. U Francuskoj ta operativna struktura koja prima informacije odjeljena je od onoga koji nadzira s vremena na vrijeme na licu mjesta i e, bavi se nadzorom internih audita u e, Francuskoj. U Francuskoj se to zove nadzorne vlast e, za bonitetni nadzor. Postoje od 2007. godine i ona je dio naše e, uprave. Mi e, odlazimo i provjeravamo situacije u bankama. Što se pak fina tiče, e, od 2015. godine imamo 416 informacija nakon što je nedugo nakon toga sve ovo postalo puno e, više obavljeno u javnosti. Naravno da ono što se obavi u medijima ponekad e, pomaže da se neke stvari razjasne. E, postoje neke stvari koje su i djelomično sporne. Što se tiče sumnji, to nije egzaktna znanost. Postoje neke naznake i treba vidjeti koliko je to e, povezano e, sa e, međunarodnim kriminalitetom. Dakle, treba prikupljati različite vrste informacija. Takve stvari postoje već dugo i mislim da će još dugo postojati. Banke moraju paziti i budno promatrati situaciju. Moraju se pitati zašto se radi određena financijska montaža. Odakle dolazi novac? Hvala lijepa gospodina Lo. Sljedeći govornik je gospodin Tom van Denkelare u ime Pučana. Izvolite. Hvala vam lijepa na prezentacijama, vrlo su zanimljive. Imam za gospodina Buteli Stafta pitanje koje se odnosi na sljedeće. Vi ste e, se osvrnuli na jednu primjedbu koju smo čuli od gospođe Michel. Dakle, e, imamo e, porezne konstrukcije koje su panamski dokumenti otkrili, a vidjeli smo da je postojala i tehnička pomoć nekoliko kategorija posrednika. Zanima nas što se može učiniti ili treba učiniti da se spriječi te posrednike u njihovom djelovanju i kako uopće spriječiti e, da se potiče njihovo sudjelovanje. Osim toga, vi ste e, govorili o transparentnosti i posebno ju naglasili. Znači li to da biste se suglasili da bilo koje porezno planiranje u budućnosti, recimo na popisima europskih e, poreznih oaza bi zapravo se trebalo preinačiti. Biste li se na, s tim složili? prvo onda uh, Hvala vam na ovim pitanjima. Evo, prvo ću reći da e, za sve treba u složenom svijetu u kojem živimo neka tehnička pomoć. E, ali naravno svima treba pružiti jednake uvjete poslovanja, nemaju svi iste vrste obveza, a računovođe su kao profesionalci, oni koji se jako trude osigurati da svi oni koji djeluju na terenu budu usklađeni e, i e, da se ponašaju e, i djeluju u skladu sa zakonima. Međutim, nije to tako sa baš svima koji djeluju unutar jedne profesije, jer u mnogim slučajevima imamo situaciju da E, se bilo tko proglašava poreznim savjetnikom, a e, treba to e, raditi dosljedno i uz punu provedbu zakona. Što se tiče transparentnosti, podržao bih jednu deklaraciju o tome, međutim, E, mi smo već objavili svoje praktične alate e, koje bi trebali pomoći onim tvrtkama koje e, žele sukladno poslovati i e, može se isto tako i e, krenuti u smjeru dobrovoljnog e, otkrivanja podataka od države do države, a postoje naravno i praktični alati koji u tu svrhu mogu pomoći i ne vidim zašto bi, bi smo to sprečavali. Hvala. Gospodine Buteli, se, sigurno možete te materijale poslati u odboru ove alate koje spominjete, da? U redu. Sa zadovoljstvom, hvala vam. Gospođo Mišel. Mislim da ovo pitanje e, identifikacije krajnjeg korisnika e, offshore tvrtke je zaista bitna tema a ona je na dnevnom redu G20, OECD-a i Europske unije. Bilo bi potrebno na međunarodnoj razini intervenirati politički kako bi se e, zaista na odgovarajući način tome pristupilo. Jer Brojne su zemlje koje će se truditi da bankovna, bankarska tajna i dalje ostane na snazi, naravno da bi privukli e, ulaganja. Kao što znate, britanski ministar nije uspio e, dobiti, e, pridobiti zato britansku krunu. U svakom slučaju mora se riješiti pitanje offshore tvrtki, a ostalo je pitanje etike, a ne treba računati na financijere da primjenjuju etiku. Dakle, postoji jedna stvar o kojoj ćete svi morati razmotriti. E, možda bi bilo um, malo opreznije i e, pametnije da se traži e, da se banke u EU uniji obvežu da zatvore podružnice u teritorijima e, koje će se naći na crnoj listi. A, a one sada tvrde da više nemaju nikakve podružnice, završili su sa svim vezama s tim e, teritorijima, ali su imali predstavnike na licu mjesta kao što je Mosak Fonseca. Trebalo bi također razmotriti i o tome da se misle neke sankcije u slučaju da se on, oni tome ne udovolje. Da, izvolite, vrlo kratko onda Evelyn Regner ima riječ. Just un, un point Evo samo jedna stvar koju želim pojasniti. Okruženje se danas puno promijenilo. E, to su je rekla kolegica iz BNP Paribas i ja. Naše aktivnosti su sada drugdje. E, mi vodimo račune samo u državama koje su podvrgnute sustavu automatske razmjene podataka, drugo koje su potpisale konvenciju međunarodne pomoći koju je definirao OECD i treće samo e, s onim zemljama gdje je porezna prevara e, također kazneno djelo kao i e, pranje novca. Mislim da tu to ulazi u okvire onoga kako banke mogu djelovati, kako se sve ovo može sanirati. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je Evelin Regner iz Kluba Hvala vam lijepa. Moje prvo pitanje upućeno je gospodinu Patriku Sveu iz Banke Societe General. Ja sam pogledala vaš e, kodeks ponašanja i čini mi se da je on dosta skromno formuliran. Naime, vi tu kažete da se više ne bavite s offshore aktivnostima i e, pritom se referirate na francusku crnu listu, ali imate tvrtke kćeri u e, deset područja koje su na e, financijskom indeksu transparentnosti. Dakle, zanima me kako to pravdate. Moje drugo pitanje upućeno je gospodinu Strakfina. Naime, kako se u Francusku definiraju nekooperativne države i područja, prema kojim kriterijima? Naravno da su kamarski otoci na e, popisu finanskog indeksa tajnovitosti, ali nisu primjerice na francuskom popisu. Hvala vam lijepa. Prvo, e, gospodin Sue. Ja ću sada govoriti za Societe General koja ima kodeks ponašanja za vlastite e, podružnice. Ovdje ne govorimo o offshore tvrtkama naših klijenata, govorimo baš o podružnicima Societe Generale. 2010. godine zauzmeli smo vrlo jasan stav da e, se nećemo poslovno nastaniti u onim teritorijima koji se smatraju E, za koje se smatra da ne surađuju. Tu Societe General primjenjuje norme OECD-a, ali e, popis OECD-a, njihova crna lista je vrlo kratka, a drugo primjenjujemo i postojeće francusko zakonodavstvo. Ja sam također predsjednik Societe General Luxembourg Bank and Trust. Mi nemamo kao banka e, tako crn listu, ali smo se kao banka e, u potpunosti povukli iz svih onih teritorija koje se nalaze na crnim listama. Radi se o crnim listama koje jednostrano Francuska proglašava i objavljuje jednom godišnje nakon revizije. E, evo, nadam se da sam vam odgovorio i u privatnom i u službenom svojstvu. Hvala lijepa, Što se tiče ovog popisa zemalja koje ne surađuju, odnosno teritorija koje ne surađuju, e, radi se o međunarodnom e, registru. E, za sada je naš ministar financija nije dakle e, išao i dalje jer bi to sasvim sigurno oslabilo međunarodnu suradnju. Dakle, e, mi se odnosimo na e, listu GAFI i on Europske unije. Jedno dodatno pitanje. Kako se ponašate prema prekomorskim područjima u Francuskoj? Imamo sve u svemu 34 različitih jurisdikcija pod britanskom krunom, pod francuskom, španjolskom eh, i tako dalje. Dakle, 34 različita područja, a između ostalog i neka francuska. Je li tu vrijedi jednako zakonodavstvo za Ujedinu kraljevinu su vam rekli da dakle, sva ta jurisdikcija jesu pod krunom, ali da imaju zasebno vlastito zakonodavstvo. je kako je sa francuskim prekomorskim područjima. Eh, Francuska prekomorska i teritorije su vrlo važna pitanja. Općenito uzreši kada se neki propis provodi na nacionalnom planu, dakle u eh, Europskoj e, Francuskoj, odnosno francuskim e, prekomorskim departmanima, onda se e, treba specifično reći da li se on primjenjuje i na prekomorske teritorije. Dakle, mi u francuskom zakonodavstvu se obično želi naglasiti na koga se i kada to odnosi. A postoji suradnja između nacionalnih poreznih e, struktura i e, onih koji rade u e, francuskim prekomorskim teritorijama koji su zapravo povezani s francuskom državom. Hvala lijepo, onda se to očito razliku od Ujedinjene kraljevine. Sljedeći na popisu je profesor bend Luke. Moje pitanje upućeno je gospodinu Alou, ja bih e, više čuo o praksama pranja novca. Vi ste u, pismenim odgovorima rekli da se pranje novca provodi tako da postoje komplicirani sustavi offshore tvrtki i da se tu novac pere. Ono što mene zanima i molim vas da što konkretnije odgovorite na to je kako novac iz kriminalnih aktivnosti uopće dođe u posjed neke offshore tvrtke. Dakle, ako se zamislim da neke kriminalne organizacije na području Europske unije imaju redovite prihode u značajnim iznosima, onda bih rado saznao to, je li to novac koji je više u gotovini ili je to novac koji se nalazi već na bankovnim računima unutar Europske unije. Dakle, Koristili se neke onshore tvrtke kako bi se onda taj novac preusmjerio na offshore tvrtke ili ako se radi o gotovini prenosili se novac dakle fizički u tu drugu tvrtku ili se taj novac kreće unutar sustava bankovnih računa Europske unije. Zašto te transakcije nikome ne upadaju u oči. Dakle, više bi me zanimalo kako počinje pranje novca, s novcem koji dolazi iz kriminalne aktivnosti, kako taj novac dospjeva u offshore tvrtku, kako se to prema vašem iskustvu odvija. I kratko, možete li možda nešto reći o kriminalnim aktivnostima izvan Europske unije? Novac koji se na kriminalni način zarađuje izvan Europske unije, uz korištenje različitih struktura Europske unije, može li se i on na takav način oprati? Ja, vielen dank. Hvala lijepa. Ovo pitanje je bilo jasno upućeno. Našom govniku izvolite gospodina Lo. Merci beaucoup pour votre question. Eh, hvala lijepa. Eh, mogao bih vam odgovarati otprilike eh, jedan sat o svim mogućim konstrukcijama koje se rade kako bi se novac prao, a naročito kada se radi o pranju novca ilegalne trgovine drogom. E, postoje e, neki, e, naravno, jednostavni načini pranja novca na nacionalnoj teritoriji koji ne obavezuje da se odlazi u inozemstvo. Dakle, sve ovisi o tome koliko je onaj tko pere novac sposoban dobiti savjete o tome kako novac prati. E, treba izbjeći plaćanje gotovinom, e, pokušava naći neka osiguranja. Dakle, ti ljudi pokušavaju naći neke odgovore, ali e, moći će ih dobiti zapravo na jedan <laughs> odmiren način. A kako se radi kada se droga prodaje na međunarodnoj razini i na koji način novac ide iz jedne tvrtke u drugu koje su e, zapravo na imaju različiti poslovni nastan, e, a od kojih je jedan u e, poreznim oazama. Jednostavno ljudi iz različitih zajednica će razmjenjivati pravo da povlače taj novac i dakle s jedne strane se e, prodaje droga, a s druge strane se taj novac pere. Imate tvrtke koje ulaze u neke tvrtke koje nisu na europskom teritoriju i one postaju neka vrsta posrednih e, e, instanci kako bi se na kraju to novac vratio na nacionalni teritorij. E, ono što je izvor svega na početku se dakle nalazi gotovina i zato je toliko važno znati odakle dolazi e, ta gotovina. Ako neko pošalje 15 eura iz jedne zemlje u drugu ili e, milijun i po 15 milijuna eura, sve isto. Bitno je postaviti si pitanje odakle dolaze ta sredstva. A pitanje odakle dolaze sredstva možete postaviti čim se zna da se da novac se kreće. Recimo, virtualna valuta, Bitcoin je najpoznatija među njima. Činjenica jest da možete prebacivati vrijednosti iz, na jednoj iz crne ekonomije do kojih dolazi, a da e, ni Trakfin ni druge e, instance bilo koje zemlje na svijetu to znaju. U tom se smislu sada i pokušava e, načiniti propise koje će se odnositi na virtualnu valutu kako bi se znalo i regulariziralo na koji način gotovina može ići iz jedne zemlje u drugu. E, postoje sada neki osnovni alati koji će s vremenom postati sve više sofisticirani. Mi moramo imati zakonodavstvo koje bi nam omogućavalo da gotovo istovremeno e, na taj način interveniramo bilo na e, neki participativnim platformama, virtualnoj e, valuti i to na nivou Francuske, Evropske unije, na svjetskoj razini. Dakle, a, tko god daje neku izjavu, svatko mora napraviti i analize rizika i tako moraju postojati i e, odgovarajući alati. A kriminalci naravno poznaju zakone i pokušavaju jednostavno iskoristiti sve prajne manjkavosti. Moj odgovor ovdje je možda jako frustrirajući jer vam ne mogu sada sve detaljno objasniti, ali mogu vas pozvati da čitate izvješća koja mi u Trakfinu radimo, objavljujemo otprilike dva puta godišnje, tematski su i iz njih ćete moći zaista na konkretni i detaljni način saznati više o tome. Hvala vam lijepa. Ne znam je li vaše izvješće o radu javno dostupno ili je samo za internu upotrebu za francuske službe. Ako je to izvješće javno dostupno, onda vas molim da nam ga proslijedite. Da, e, ta izvješća možete pročitati na internetskim stranicama, prevedeni su na engleski jezik i dostupni su e, javnosti. Gospodin predstaviti jedna primjedba. Iskreno, iz vašeg odgovora meni nije jasno kako konkretno novac koje je dobiven iz kriminalnih aktivnosti e, dođe do offshore tvrtki i zašto, to nikome ne upada u oči. Vi ste rekli da biste dugo mogli o tome govoriti, ali nama je važno da konkretno znamo kako se to uopće može dogoditi upravo kako bismo e, ove zahtjeve za donošenje popisa i se mogli ispuniti što ste i vi iznijeli. Da, u redu, onda ću vam pismeno odgovoriti u tom slučaju. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik na mom popisu je Gospodin Louis Michel za klub zastupnika ALDE. Izvolite, Louis Michel. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Kao prvo bih htio zahvaliti e, našim gostima, iako se svaki put ponavlja isto. Imam taj osjećaj nelagode kada predstavnici kojima zahvaljujem, zahvalan sam što su ovdje prisutni i što su spomenuli određen broj elemenata, ali kada nam slučajci govore, a zapravo mi ne znamo iz njihovih odgovora, iz njihovih prezentacija izvući ono što je nama potrebno. A to su preporuke koje su nam potrebne kako bismo poboljšali sustav. Ja nisam ništa od toga čuo. Svi nam zapravo kažu da je sve u redu, da se oni ponašaju u skladu sa zakonom i sa vlastnom savješu, što im doista i želim, ali zapravo ne čujemo da je možda došlo do nekih pogrešaka u prošlosti, da je netko skrenuo s puta, da je neko prekršio etički, etička pravila, nitko to ne kaže. Ja im to ne predbacujem, ja samo to konstatiram. I dakle, sada kada ih ovako slušamo, onda čujemo da više nema problema, da je sve u redu, da je sve savršeno, da trebamo nastaviti na isti način. I to je za mene problem, zato što su istražni odbori tu, eh, dame i gospodo, s ciljem da prikupimo preporuke koje će nam pomoći u ispravljanju sustava. Ja sam potpuno uvjeren i to uopće nije nikakva zločesta optužba, nego više pitanje, primjerice upućeno gospodinu Sveu. To je sljedeće pitanje. Gospodine Sue, je li su se te general prema vama u prošlosti počinilo neke prekršaje? Dakle, svjesno ili nesvjesno nakon što sam vas saslušao, nemam takav dojam, ali eto, to je pitanje koje sam vam htio postaviti. To nije zato što sam nepristojan, to je zato što želim da imamo jasan etički moralni okvir za ovu raspravu. Gospođa većina nam je to isto rekla. Od 2010. 2011. 2012. 2014. sve smo sredili, sada je sve u redu, sada smo pažljivi, oprezni, sada znamo tko su stvarni vlasnici, sve to znamo. Mislim u redu, ali zašto se, si prije nikad nismo postavljali ta ista etička pitanja. To je onaj problem. Mi kao političari eh, moramo vidjeti kako ćemo razvijati taj etički okvir. I mislim da je važno to sve znati. I htio bih vam postaviti sljedeće pitanje. Što mislite o e, obvezu, obvezama za banku, za bankare, za računovođe da vode računa o tome tko e, koristi porezne oaze kao što je to predložio Jožef Stiglic. Naravno da on slijedi tu određenu ideologiju, ali obično, objektivno kada govori, govori ispravno. I stoga vjerujem ono što je rekao i e, to mi je vrlo važno. I budući da nemamo mnogo vremena, da budem kratak, zanima me Smatrate li možda da bismo trebali imati svjetsku fatku za rješavanje ovih pitanja? Znam da to nećemo moći napraviti preko noći, ali ne vjerujem da ćemo, da ćemo na sustavan način moći riješiti ove probleme ako nemamo svjetski registar e, bankovnih računa i prije svega stvarnih vlasnika, što će nam omogućiti da saznamo tko radi što i odakle dolaze financijska sredstva. I još jedno pitanje upućeno svim govornicima. I svaki put postavljam to pitanje i još uvijek nisam uspio dobiti odgovor. Htio bih znati koja je vaša definicija, čak ću vam i olakšati stvar, koja je vaša osobna definicija fiskalne optimizacije. Što svačate po tim pojmom? Ja imam vlastitu definiciju, a mene zanima koja je vaša definicija. Jer e, ta porezna optimizacija znači da se želi smanjiti plaćanje poreza ili da se želi u potpunosti izbjeći plaćanje poreza. Dakle, mene zanima koja je razlika između e, porezne optimizacije i porezne prijevare. Još uvijek nisam čuo odgovor na to. Hvala vam. 4 minute i 35 sekundi ste govorili. Tko želi krenuti, izvolite. Kao prvo, bih mogao pokušati odgovoriti na gospodinu Mišelu koji je dosta toga spomenuo, pravno, moralno, gledano, i uvijek je pomalo složeno odgovoriti na oba ta aspekta. Što se tiče ovog prvog aspekta, aspekta zakonitosti, tu moramo biti svjesni koliko je jako zakonski okvir napredovao u kojem smo radili između 2005. godine do danas, da pojednostavim. Htio bih podsjetiti da čak i Francuska, koja je jako napredna država po tim pitanjima, nije uvela e, porezni prekršaj kao kazani prekršaj prije 2009. godine. Dakle, prije 2009. godine to nije postojalo. Imali smo zakone protiv pranja novca, ali oni nisu to pokrivali. I tek od od lipnja 2017. godine sve države članice će biti pokrivene tim istim zakonom. Što se tiče razmjene podataka, tek ove godine smo sada uključeni u sustav automatske razmjene informacija, što ne znači da nije prije već bilo razmjene informacija, toga je bilo, a i mi smo u vlastitom načinu upravljanja od 2012. godine to uveli kao uvjet za otvaranje bankovnih računa, jer smo imali e, slični mehanizam kao i kod BNP Paribas što se tiče prihvaćanja klijenata. Dakle, jedan od naših uvjeta je bio taj da se pobrinemo da naše klijente, nisu mogli nam sakriti, nisu mogli sakriti svoju situaciju e, zemlji iz koje dolaze, u koje borave. Dakle, već smo gledali postoje li neki porezni dogovori koji bi dopustili državi u kojoj naš klijent je naveden kao, kao eh, osoba koja tamo prebiva da ima pristup njegovim podacima kod nas. Postoji ta razmjena informacija, to jako olakšava naš rad, iako je naravno sve to složeno s administrativne strane, ali jednom kada smo to svadali, naravno, za nas su stvari jasne. To je doista značajan napredak, ali to je u potpunosti novo i to vrijedi tek od ove godine, da imamo dakle automatske e, izjave i automatsko prijavljivanje informacija. Što se tiče našeg prihvaćanja klijenata, mi smo to dakle prilagodili, to je novoj stvarnosti. S time e, možemo zajamčiti da je klijent porezno gledano u ispravnom položaju. Mogli bismo ići još i dalje od toga. Danas, primjerice, nemamo pravila, nitko nije postavio pravilo koje govori o tome koja je obveza banke ako je zatražila od klijenta da da izjavu o poreznoj sukladnosti i kada tražimo od porezne, poreznih tijela da nam daju neke dokaze, nikad to ne primamo. Postoji samo jedna velika država koja izdaje potvrde o poreznoj sukladnosti, to se još država, ali nijedna druga država to ne radi. Naravno, europsko zakonodavstvo bi moglo pružiti tu mogućnost i to bi još više ojačao e, ovaj e, sustav. Evo, neću više odužiti, naravno da će mnogo toga e, drugi reći. I moram reći da mi svakako razlikujemo poreznu optimizaciju od porezne prijevare. Porezna optimizacija znači samo da gledamo koje je rješenje najjeftinije za klijenta. To vrijedi za sve države, to vrijedi i za globalnu scenu jer se porezna pravila razlikuju. I zbog toga smo i vidjeli da je došlo do ovoga do čega je došlo u Europi. Od 1992. godine slobodno kretanje kapitala dopustilo je svim građanima da svoj novac e, prebace u neku drugu državu. A na sreću je europsko zakonodavstvo od tada uspjela uskladiti to i riješiti te probleme, ali za to je bilo potrebno vremena i tu naravno govorim vama kao zakonodavcima. Hvala, ovo, ovaj zadnje pitanje gospodina Mišela je dosta opsežno, ne možemo svi odgovoriti na to, ali gospođa No može još nešto reći, a onda neka ostali odgovore na to u idućem krugu, jer već sada smo u devetoj minuti. Da, eh, htjela bih odgovoriti gospodinu Mišelu, koji čini se smata da čim postoji neka offshore tvrtka da se odmah radi o prijevari ili o nekom prekršaju. Kao što znate, nakon što su izašli javnost panamski dokumenti, nadzornici su u načelu zatražili od e, istražnih tijela da se pozabavi tim slučajevima i htjela bih pročitati to. Ja ću to pročitati zato što je tekst napravio naš odjel za istrage e, vezno u zaključke. Dakle, misija za istragu slučajeva je istražila e, strukture vlasništva. Analizirali smo naše klijente kako bismo se pobinuli da je sve sukladno sa zakonima. Ovo pokazuje da je celokupna politika BNP Paribas, prije svega e, politika naše privatne banke na međunarodnoj e, sceni što se tiče opće tvrtki da je u skladu sa najsložim pravilima i da je provedba zadovoljavajuća, uključujući i za one najnovije mjere koje su nametnute privatnoj banci koja se bavi međunarodnim djelatnostima. Hvala, ja gledam na sat. Vidim da imamo još dva govornika u ime kluba zastupnika. Gospodin Patrik Jarik je govornik u ime kluba Gura, e, a e, gospođa Eva Žoli za zelene. Ja predlažem da to napravimo i onda, samo kada imamo vremena, a bojim se da to nećemo imati, možemo primiti još dva govornika u spontanom javljanju za riječ, što znači kratka pitanja, kratki odgovori. Patrik Jarik, izvolite za klub zastupnika GUE, gdje se on nalazi tu. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Za predstavnike banaka upućeno pitanje. Gospodin Mišel je postavio već pitanja i ne znam jesmo li svjesni toga, ali odgovori koje dobivamo zapravo potvrđuju da da nije došlo do otkrivanja panamskih dokumenta, da nije došlo do curenja u javnosti, u medijima, da bi se te prakse i dalje nastavile. To je nešto što podriva u potpunosti vašu argumentaciju, zato što nam ništa što ste rekli ne kaže da ovi novi mehanizmi, da se oni neće isto tako iskorištavati. Jedno pitanje upućeno societe general. Jedan zaposlenik eh, banke Societe General u Luksemburgu 39 puta stvara veći prihod toj banci nego neki drugi zaposlenik banke. Dakle, mene zanima koji je razlog toga. Hvala. Ne. Ne, ne predstavnica banke BNP Paribas, nego predstavnik banke Societe Generale, izvolite. Što se tiče ova dva pitanja mislim da možemo zapravo govoriti tim glasom, e, gospođo što se tiče prvog dijela, dakle onog što ste e, opisali kao naša argumentacija. To je zapravo suprotno. Mi smo rekli da od 2009. 2010. godine, dakle puno prije otkrivanja panamskih dokumenata da smo mi krenuli već s time da provjeravamo poreznu usklađenost naših klijenata. Gospođa Davičino je rekla da je završila to 2015. godine. Ja sam također rekao da smo krajem 2015. godine provjerili sve osobe koje su imali porezno prebivalište u Europskoj uniji, dakle to je bilo mnogo prije otkrivanja panamskih dokumenata i dobro možda niste čuli ove brojke, ali između 2009. i 2015. godine, dakle datum otkrivanja dokumenata da smo smanjili eh, za 10 puta broj eh, naših offshore tvrtki preko posljednika Monsak Fonseca. I mislim da sam s tim odgovorio na to pitanje, ali možda ću eh, prepustiti i gospođi da većinu eh, da nešto napuni. Ne, to pitanje vezano za zaposlenika Luksemburga je bilo za vas, gospodine Sve. Ja bih samo htjela podsjetiti da smo od 2009. godine počeli eh, mijenjati naše strukture tvrtki, dakle ono što se tiče našeg odnosa sa poreznim oazama. Dakle, mi nismo uopće čekali na panoske dokumente, mi smo to radili u 2009. godine u redu. I da odgovorim sada na ovo pitanje o Luksemburgu. Ne znam za ovu brojku koju ste spomenuli, ali Luksemburg i naša banka tamo ima 1500 zaposlenika, dakle to nije mala banka. I ako imamo dobar profit, onda je to zato što imamo e, banku za e, ulaganje i to je jedan potpuno zaseban dio naših djelatnosti o čemu danas ne govorimo. Da u dobi financijskih izvedenica kratko prije i tijekom financijske krize je jedan investicijski bankar e, Deutsche Banke u Londonu također zaradio sedam puta više od jednog člana odbora. Dakle, to, je, to su sve bili oni slučajevi prije financijske krize. Mi to svi znamo i još ćemo se detaljno morati time pozabaviti. Zadnji u ime kluba zastupnika gospođa Eva Žuli. Izvolite. Hvala lijepa. Želim postaviti vrlo precizno pitanje gospodinu Patriku Sueu. Prvo, kada ste počeli raditi sa Mosak Možete li nam reći da li Societe General Bank et Trust je potpisao 2010. godine ugovor s Mozak Fonsekom iz Luksemburga i ako za, da, e, u kojem iznosu, za koje usluge i na koliko dugo? Je li to bio jedini e, pružatelj usluga za Societe General Bank Trust? Imali, jeste li imali neke um, druge ugovore s drugim offshore tvrtkama? koliko ste računali, odnosno naplaćivali vašim klijentima odnose sa offshore tvrtkama. I e, da li je to bilo u Luksemburgu, jer je to bila naj... inkorporirati i koliko ste offshore tvrtki u tri posljednje godine inkorporirali na Malti i zašto na Malti i isto tako za koliko ste klijenata vi bili e, čuvar, a dionica na donositelja, što je uobičajena e, praksa. I, gospodine predsjedniče, želim vam upozoriti na činjenicu da nam gospodin Patrik Sue nije rekao istinu kada se radi o stvarnim krajnjim korisnicima e, za zaklade. On je pred nama rekao pred svim svjedocima da korisnici E, zaklada e, Ruseo i e, Volte ko nisu, imaju vezu sa Societe General. Nije gledao televizijsku emisiju Elis Dulce koja je jasno pokazala da Societe General ima itekako veze sa mozak fonsehom. Bilo bi jako dobro da pogledate tu emisiju i da se obratite tužiteljstvu koje bi moglo pokrenuti istragu u ovom predmetu. Inače, e, gospodine Lobo, vjerojatno poznajete puno e, referenata za usklađenost u velikom broju banaka. Da li e, mislite da bi bilo dobro da se oni mogu izravno obratiti vama ili pak državnom odvjetništvu za slučaj da uloče anemalije Danas to nije moguće. Ne mislite li pak isto da borba protiv pranja novca, da je pranje novca jednostavno jedan biznis u današnje vrijeme? U redu, ovo je sada bilo zadnje pitanje. Gospodin Sue, vaš e, su osobno spomenuli kao zastupnika Societe Generale, izvolite. Siguran sam da nisam u mogućnosti odgovoriti na sva precizna i detaljna pitanja gospođe Jolie. E, mogao bih možda produbiti neka od pitanja. Ne znam koliko je tvrtki e, osnovano na Malti ne znam, nisam imala osjećaj da je Malta e, bila privilegirana lokacija za takvu vrstu tvrtki. Što se tiče veze sa Mozak Fonsekom, ona je trajala dugo E, ne znam točno od kojeg datuma, ali u panamskim dokumentima spominju se mnoge tvrtke, neke su bile iz 90. godina veze, a to je dakle jako davno bilo, a sada zaista nemamo više nikakve veze, smo za Fonsekom, taj je ugovor raskinut. Što se tiče pak broja tvrtki, E, čitav, e, ne raspoložujem točnim podatkom, a s koliko njih smo raskinuli. Ovdje govorimo Societe general. Oprostite, mogu ne mogu pročitati e-mailovi o televizijskim emisijama, ali ono što znam jest da Societe General nije bila korisnica e, tih fondova. Ne mogu ništa reći dakle, o nečemu što e, ne znam, ali e, ta tvrtka je radila za račun naših klijenata, a ne za Societe General. Hvala za njegovnik gospodina Lo. sva, äh, Mnoga pitanja nisam dobio odgovore. Ne, ne, jeste, jeste možda odgovori nisu odgovarajući, ali možda možete napismeno još primiti detaljne brojke gospodina Lo. Moram paziti na vrijeme. Eh, eh, eh, Hvala. Dakle, e, kome trebaju službe za usklađenost davati izvješće? Da li se trebaju brati trakfinu ili izravno državnom odvjetništvu? U Francuskoj postoji postupak u okviru članka 40. koji omogućuje banci da se izravno za slučaj kaznenih dijela obrati e, francuskom tužiteljstvu. E, no, postoji naravno veza koja štiti e, odnose između bankara i klijenta i zato e, to e, tako dobro funkcionira jer u nekim slučajevima dakle se Trakfinu prepusti da objelodani mogućnost na sumnju da se radi o pranju novca. E, postoje pravila bilo Francuskog parlamenta, bilo na međunarodnoj razini, e, ali e, nema onih koji bi izravno rekli banci kako treba postupiti. Sada je situacija takva da je osoba nadležna za uklađenost ona koja se obrati trakfinu ili tužiteljstvu ne mora nužno e, se obratiti e, svom e, pretpostavljenom. To ovisi o svakoj ustanovi. Možda bi naše financijske službe državne uprave mogle tu igrati neku ulogu. Na koji način najučinkovitije raditi? Ja mislim da pitanje koje ste postavili, gospođo Žuli, zaista ima smisla. Hvala vam lijepa i e, najavili sam da će vam napismeno predati još danje prijedloge, bilo vašim iskustvima, bilo načinima postupanja, bilo odgovorima na još otvorena pitanja. E, Srdečno želim zahvaliti svim e, prisutnim govornicima što su nam odgovorili na pitanje, iako nisu uspjeli odgovoriti na sva pitanja. Ja bih sada htio zaključiti sa ovim prvim panelom želim vam zaželjeti sretan put kući, vi možete ostati ovdje, sve se ovo prenosi e, u javnost i evo sada bih najavio maksimalno pet minuta stanke za promjenu panela i onda počinjemo odmah sa drugim panelom. Hvala lijepa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 Wir setzen Beratung fort. Možemo nastaviti, gospođe i gospodo. Lijepo molim kolege da zauzmu mjesta. Žele li i dalje brbljati? Mislim da onda mogu poći van. E, pozdravljam sve na drugom panelu e, i e, razgovarat ćemo o situaciji u Švicarskoj. Rekao sam na samom početku da e, nemamo samo dvije banke i e, da će nam ostali biti na raspolaganju u drugoj polovici današnjeg rada i e, ovaj e, drugi panel je e, međutim nepotpun, ali imamo nekoliko jako dobrih stručnjaka te ih sve pozdravljam. Pozdravljam kolegu Silmana iz Demetan Dimanche Švicarska koji je član iz Međunarodnog konzorcija novinara istražitelja, zatim gospodina Šmita koji je državni odvjetnik iz Ženeve i koji se bavi složenim kriminalističkim istraživanjima, gospodin Peter Luc, predsjednik organizacije za borbu protiv pranja novca Švicarske odvjetničke komore te i predsjednik e, udruge e, bilježnika Švicarske, a tu je i Giuseppe Marino, profesor teorije i prakse Međunarodnog poreznog e, zakona. Gospodine Marini, hvala vam lijepa. Dakle, se učilište u Milanu. Dakle, e, vidjeli ste kako to funkcionira. Gospodin Silman preste, e, počinje sa uvodnom izjavom, a vi ćete, vjerujem, komentirati E, i činjenicu da su dvije banke odbile doći. Ne znam mogu li ja baš e, detaljno e, komentirati Credit kredit Suisa, ali jako mi je drago da su ovdje predstavnici odvjetnika, što mislim da je jako važno. U mojem svojstvu novinara ja ću vas vrlo kratko upoznati s nalazima koje imamo za Švicarsku pana dokumenti sastoji se e, e, o od podataka od 240 tisuća e, fiktivnih tvrtki i ako pogledamo malo podrobnije vidimo da 43 tisuće od tih kompanija su osnovane, odnosno njima upravljaju švicarske banke, švicarski odvjetnici odvjetničkih društava e, i to već posljednjih 40 godina. I e, Pogledamo li to sada kroz vrijeme, imamo ovdje slajd na kome možete vidjeti vremenske odrednice i vidite da je to aktivno upravljano, time je aktivno upravljano od 90. do 2015. upravo iz Švicarske. I e, vrhunac je 2008. godine, što je vrlo e, jasno i e, fiktivna društva su korištena da bi se pomoglo europskim klijentima da izbjegnu europske direktive, porezne direktive i e, upravo zato 2008. godine imamo kad se događa Mosak Fonseca upravo tu e, taj vrhunac. Zatim je, e, su banke malo prikočile i u posljednjih deset godina polako vidimo isključivanje i osim toga smo zamijetili i dosta transfera iz problematičnih fiktivnih društava poput Mosak Fonseke eh, u eh, i to su radile eh, odvjetnička društva uglavnom iz Ženeve. E, I E, ako pogledamo povijesne podatke 2015. E, e, godine imamo zadnje podatke od Mosak Fonseke, imamo 17.300 tvrtki kojima oni upravljaju i to iz Švicarske. I sad je to doista jako veliki udio i Švicarska je upravo zato tako važan dio panamskih dokumenata. problem je Many of those companies manage... S novinarskog motrišta puno takvih tvrtki kojima se upravlja iz Švicarske imaju e, sumnjive izvore sredstava i e, sumnjive klijente. I ako pogledamo te švicarske tvrtke, možemo se upitati imamo li možda u Švicarskoj jedan pravi problem usklađenosti e, i e, možda ne kontroliramo to dobro, budući da je e, stvar tako problematična. Statistički se pokazalo da jedan manji dio tih tvrtki su tvrtke kojima upravljaju švicarske banke i koje E, su nadzirane od nadležnog tijela FINME e, koje nadzire financijska tržišta. Osim toga, manji dio ih je kojima upravljaju fiducijane društva i e, odvjetnička društva i razne tvrtke u Švicarskoj, ima ih više vrsta. Ali pitamo isto tako tko prati tvrtke poput von e, Fonseke. Začuđuje činjenica da oni uopće nisu bili nadzirani i postavlja se pitanje kako je to uopće moguće. Posljednji sam vam puta rekao da je Mossack Fonseca ima vrlo pametnu e, ponudu odnosno ponudu e, e, uloge nominalnih direktora, dakle paravana praktički osoba e, koje su neki sitni službenici koji su zapravo e, u funkciji e, direktora tih kompanija, a ne znaju ništa o poslovanju. Takve smo direktore našli i unutar panamskih dokumenata kao osobe koje upravljaju s više od tisuću tvrtki. I ako to koristi švicarska odvjetnička tvrtka, ako ima takve direktore, kao što smo vidjeli u Panami, e, imali potrebe za međunarodnim posrednicima e, i kako to da nitko redovno ne pita tko je vlasnik tvrtke i odakle sredstva. Jedino se e, po zakonu može do njih doprijeti ako aktivno peru novac. I Vratimo li se na švicarske tvrtke koje su unutar Mossack Fonseke, vidimo da gotovo 90% tih tvrtki e, je upravljano iz područja izvan e, Švicarske, a Švicarska su fiducijalna društva i odvjetnička društva e, imenovala direktore koji nisu nadzirani. To je jedna rupa u zakonima, mala je država o kojoj se radi, ali ogromne su posljedice, kao što se vidi iz konteksta panovskih dokumenata. U tom smislu velike broj problematičnih e, slučajeva iz panamskih dokumenata povezan je s nenadziranim fiktivnim društvima Mossack Seke kojima se upravlja iz Švicarske, ali su sve potpisali nominirani, imenovani e, direktori iz e, Paname. I e, članci koje vidimo ukazuju upravo na tu rupu što je dovelo do jednog velikog problema i kršenja zakona. Međutim, ta rupa nije u širem smislu e, zakonita jer e, a ETF standardi su time kršeni e, i ATF je proveo inspekciju u Švicarskoj prošle jeseni te su izričito kritizirali mogućnost e, da švicarska fiducijarna i odvjetnička društva još i dalje mogu koristiti e, ove e, ovakvu mogućnost. I to je glavni problem koji imamo u vezi Švicarske, uključujući i probleme s bankovnim računima. Hvala. Hvala lijepa, prekasno smo pokrenuli sad i već ste prije toga govorili dvije minute. Kao sljedećem uvodniku mogu predati riječ Jean Bernardu Schmidtu. On je državni odvjetnik u Ženevi. Izvolite. Uh, uh, Hvala vam lijepa predsjedatelju, gospođe i gospodo. Uh, ja prvo imam jedan disclaimer. Ja ću zapravo izraziti vlastito mišljenje, a ne stajalište ministarstva ili bilo čije drugo. Ja se mogu suglasiti donekle s nekim kritikama gospodina Zilmana, ali s nekima ne. E, Panamski dokumenti za nas nisu došli kao iznenađenje ili neka novost. A osvrnemo li se u prošlost, takozvani e, ženevski apel koji su e, pos, 96. potpisali švicarski i evropski odvjetnici ne ukazuje samo na slučajeve e, izbjegavanja plaćanja poreza već i na kriminalne aktivnosti. Nekoliko godina kasnije, 2003. godine, gospođa Žalito dobro zna, imamo Parišku deklaraciju, opet e, kritiziranje offshore struktura, e, budući da je tako, to i nije nešto novo. Kad su izašli panamski dokumenti, Većina je slučajeva već bila utvrđena, barem onih e, u sferi kriminalnog. Gospodin Zilman rekao je da su te strukture švicarske, ali ili ih kontroliraju švicarci ili zapravo nemaju kontrole. Ali ako govorimo o strukturama koje imaju e, račune, bankovne račune u Švicarskoj, E, onda banke ili financijski posrednici imaju po zakonu obvezu, kao što ste čuli, e, provesti e, due diligence klijenta i isto tako podnijeti izvješća o osumnjivim transakcijama, ali činjenica da se radi o offshore tvrtki E, nama je kao državnim odvjetnicima zapravo relativno nebitna, a ništa ne znači ni bankarska tajna, e, jer ako istražujem banku zbog informacija o nekom računu e, nema, nema nema pozivanja na bankarsku tajnu. Jedino postoji profesionalna tajna, tajna koju mora čuvati odvjetnik. Kao što je detaljno obješeno od strane kolega, e, po zakonu jedino prihvaćamo profesionalnu tajnu odvjetnika koji se ponaša kao tipični e, odvjetnik e, i provodi tipične aktivnosti, a ne aktivnosti financijskog posrednika koje nemaju nikakve veze s odvjetničkom djelatnošću. Prema tome, ako istražujemo račun E, to za nas nije problem. Kao čovjek iz prakse mogu reći da mogu e, se obratiti bilo kojoj švicarskoj banci. Govorili smo e, o dakle krajnjim korisnicima odnosno stvarnim vlasnicima mogu se obratiti banci i reći je li gospodin A ili gospođa A stvarni vlasnik nekog računa ili je samo ovlašten e, na tom računu. Dakle, mogu dobiti e, i dobivam takve odgovore. E, ako to treba malo proširiti, onda stvar postaje teža. Ne, ili ako idem u drugu zemlju. Recimo, ako neću samo govoriti e, o europskim državama, ali ima e, država u kojima ako se obratim s takvim istim pitanjima, možda i ne dobijem odgovor. Evo toliko sam e, htio reći i na raspolaganju ću biti za pitanja. Dakle, teškoće nam počinju ako radimo u inozemstvu kroz uzajamnu pomoć i kao što znate to je sve nešto što traje jako e, dugo i trebamo koordinirati rad između raznih e, pravosudnih sustava e, ali surađujemo sa europskim kolegama pred deseta godina je međusobna ili uzajamna pravna pomoć bila gotovo u predpovijesnom razdoblju, a sad je situacija znato poboljšana budući e, da Švicarska sad zaprima i e, zahtjeve za e, pravnom i fiskalnom pomoći. Mi zapravo fiskalne prijevare i izbjegavanje plaćanja poreza razlikujemo. Jedno je recimo ako u svoje ako ste već e, e, zapravo e, krenuli u to s nekim planom i sjećamo se da nam je trebalo otprilike dvije dva tjedna za predati Francuskoj podatke o računima gospodina Karuzaka. Hvala vam lijepa još jednom i, i odgovorit ću rado na pitanje. Ja, vielen Dank. Sie hätten Minuten gehabt aus Versehen. Da, hvala vam. Trebali ste imati sedam minuta, slučajno smo pritisnuli ovaj gumb za upozorenje. Samo da vas nešto pripitam, koja od vaših susjednih država vam ne želi dati informacije? Postoji nekoliko velikih susjednih država oko Švicarske i nekoliko manjih. To sam, na to sam već dao odgovor e, u pisanom obliku. Neću ni u koga upirati prstom. Mnogi od mojih stranih kolega su i sami po sebi. E, oni moraju e, se ponašati, odnosno slijediti svoj pravni sustav i nije im lako pružiti ovakvu pomoć. To je međutim pitanje vremena. U, imali smo E, recimo dosta problema u Švicarskoj s novcem koji su prikupili takozvani kleptokrati. E, u e, Švicarskoj je teško uspostaviti nadležnost nad pranjem novca. Dakle, radi se o predikatnom dijelu i oni koji e, recimo u mnogim državama ne e, ako u državi nema vladavine zakona nije moguće e, pružati niti pravnu pomoć jer ne možete ništa dokazati, ne možete izvesti predmet pred sud i zato je teško postupati u međunarodnim slučajevima. Ako ćete to odgovoriti napisno možda jedno dodatno pitanje. Može li to biti moja domovina Republika Njemačka? Poštovani evropski e, kolege, dosta se e, govorilo e, loše o Ujedinjenoj kraljevini, ali oni djeluju kao pravi profesionalci, a imaju vlastite probleme sa svojim sudovima, sa svojim pravosuđem. Pa evo, u redu, budući da ćete nam napisno odgovoriti, neću više inzistirati na tome mogu vam zahvaliti na izlaganju. Riječ bih predao sada predsjedniku Petru Lucu. On je predsjednik udruženja odvjetnika i udruženja javnih bilježnika iz Švicarske i on je zadužen za pitanja pranja novca tamo. Izvolite. Poštovani gospodin predsjedavajući, poštovane dame i gospodo, odmah na početak bih trebao nešto ispraviti. Mi smo organizacija koja sama iznosi vlastita prijedloga propisa. Mi nismo udruženje odvjetnika niti udruženje javnih bilježnika, već smo neovisna organizacija u čijem radu sudjeluju oba ta udruženja. Kratko bih objasnio kako izgleda sustav u Švicarskoj što se tiče borbe protiv pranja novca. To će vam poslužiti kao temelj za pitanja o panamskim dokumentima i ulozi e, odvjetnika u pranju novca. Rado ću odgovoriti na vaša pitanja teme već imate ovdje na pozornicama i odmah bih krenuo. Dakle, tema pranja novca u Švicarskoj tiče se dviju razine. Imamo općenitu razinu kaznenog prava prema švicarskom kaznenom zakonu. Imamo članak 305 bis koji zabranjuje pranje novca. To je e, sličan propis kao što postoji i u cijeloj Europskoj uniji. Zatim imamo jedan drugi propis, to je članak 305 ter koji vrijedi za one osobe koje e, komercijalno primaju novce te upravljaju novcem a imamo još jedno drugo pravilo, članak 260. Kinkijes koji govori o financiranju terorizma, što ovdje nije toliko važno. Zatim imamo jednu drugu razinu, to je razina financijskog posredništva tu imamo pravila u e, Saveznom zakonu o borbi protiv e, pranja novca i financiranja terorizma i imamo i e, dodatna objašnjenja o provedbi. U to spadaju i pravilnici organizacija za samostalno reguliranje u Švicarskoj. Prvo smo imali individualna pravila pri posebnim organizacijama, a u proteklih 15 godina smo sva ta pravila posebno prilagodili e, FINMI, to je tijelo za financijski nadzor u Švicarskoj, tako da se ta pravila samo malo stvari sada razlikuju od općenitih pravila. Organizacije za samostalno reguliranje imaju određenu slobodu što se tiče toga što financijski posljednici smiju e, činiti, koje dokumente trebaju imati, kako mogu identificirati e, ugovornog partnera, što trebaju izvještavati, sve to je zapravo jednako kod svih organizacija za samostalno reguliranje. Više se radi dakle o ko regulaciji nego o autoregulaciji u tom smislu. Što se tiče e, posebnih stupova borbe protiv pranja novca, ako sagledamo koje osobe tu e, obuhvaćamo time, onda imamo ovu tablicu Dakle, kod članka 305 bisa e, iz e, zakona o borbi protiv pranja novca imamo sve osobe koje su pokrivene tim zakonom, dakle naravno i odvjetnike. Svaki odvjetnik može sam isto tako počiniti pranje no, e, prekršaj novca, svaki može pomoći pri tome, može potaknuti nekoga na to ili može biti suučesnik što znači da za odvjetnike, ali i za javne bilježnike ovdje postoje jednake obveze, jednaki kodeks kao i za sve druge osobe. Treba se tako znati, to je važno, da kad imamo odvjetnika koji ima obrazovanje, koji ima iskustvo, koji ima znanja, da e, bi od njega prije trebali prepostaviti da on mora znati e, za to dakle dolazi novac i na njega se mogu primjenjivati stroža pravila nego kod neke osobe koja nema jednako obrazovanje, jednako iskustvo kao odvjetnik. Kod članka 305 tera, tu se radi o financijskim uslugama i kada se radi o GVG-u, tu imamo samo one osobe koje doista djeluju profesionalno na području financijskih usluga, a odvjetnici su tu pokriveni tim zakonima ako imaju mogućnost e, upravljanja sa stranim financijskim sredstvima, ako ulažu s njima ili ako ih mogu penjeti nekamo drugdje. Dakle, tu imamo određenu diferencijaciju na koju ću se još kasnije vratiti. Što je najvažnije kod našeg koncepta? koji odgovara općenito globalnom sustavu, dakle treba spriječiti to da novac iz e, kriminalnih djelatnosti da uđu u uobičajeni e, to kapitala. Dakle, treba spriječiti da e, se taj novac isto tako, a koje su mjere. Treba znati svog klijenta, treba znati za transakciju, treba imati dokumentaciju i treba moći spriječiti transakcije. Isto tako što se tiče poticanja i sučešništva u tim e, dijelima, to je isto tako pokriveno svime tome i isto tako su i odvjetnici tu uključeni u to. Dakle, pokriveni su isto tako tim odredbama. Kod iduće točke se radi o pitanju tko je definiran kao financijski posrednik. To su banke, e, trgovci sa vrijednosnim papirima i općenito sve one osobe koje vrše ove aktivnosti koje su ovdje navedene. Dakle, upravljanje imovinom, primjerice, usluge u e, sustavima plaćanja i e, upravljanje imovinom. Ako neki odvjetnik vrši takve djelatnosti, onda se smatra financijskim posrednikom i onda potpada pod zakon. Što se tiče kontrole, tu imamo takozvanu SRO, koja, koja vrši nadzor financijskih posrednika, ona ih sankcionira i obrazuje i e, sankcije mogu ići sve do zabrani e, vršenja poslovne djelatnosti. Imamo i FINMU koja vrši nadzor vlastitih financijskih e, posrednika, ali i organizacija za samoreguliranje. I FINMA svake godine provjerava to da sve organizacije za samostalno reguliranje se pridržavaju svih pravila. Poslovna tajna vrijedi samo za ono područje e, gdje se odvjetnici bave klasičnim, klasičnom profesijom, dakle tu se radi o e, zastupanju pred sudom, o savjetovanju u kaznenim i drugim e, pravnim pitanjima, o pružanju podrške pri strukturiranju korporacija i sličnim stvarima. FINMA i e, savezna razina su izradili e, definicije toga što spada pod klasičnu profesiju odvjetnika, što je pokriveno poslovnom tajnom, a što nije pokriveno poslovnom tajnom. Ovdje na ovoj proznici možete vidjeti niz djelatnosti koje spadaju pod poslovnu tajnu, a druge djelatnosti koje nisu pokrivene poslovnom tajnom. I mislim da je doista bio veliki izazov objasniti naše vaše zakonodavstvo u 7,5 minuta i nadam se da sam vam dao dovoljno temeljnih informacija za postavljanje pitanja. Hvala vam gospodine Luc, ovo je bio vrlo dobar pregled koji ste nam e, unaprijed dali i napismeno i možda bih stoga odmah sada mogao dalje predati riječ profesoru Giuseppe Marini. Marini. On je profesor za teoriju i praksu međunarodnog poreznog prava na Milanskom sveučilištu. Izvolite, gospodine Marino. Predsjednice, članovi, uvaženi članovi odbora PANA, hvala što ste mi omogućili da dođem i govorimo o ovoj vrućoj temi. Švicarska je jedna od najciviliziranijih država, bez obzira na EU, Evropskoj uniji, izvan Evropske unije, svi to dobro znaju. Švicarska konfederacija ima dugogodišnju tradiciju socijalne, političke i financijske stabilnosti koja traje stoljećima i koja je na toj način omogućava da se stvori e, slika male, ali pouzdane države u E, međunarodnoj e, situaciji e, u međunarodnoj sredini i ona je uvijek predstavljala pol privlačnosti u trenucima nestabilnih vremena koje stalno postoje. A do 2015. godine prijavljena i neprijavljeni E, bogatstvo e, se, koja se drži u Švicarskoj povećala e, za više bilijardi. Od toga dvije trećine pripada Evropljanima. Financijski sektor danas predstavlja 11% BDP u Švicarskoj. Bankari imaju i politički utjecaj koji je puno veći od samo ekonomske težine koju imaju. A i ako ne bude prijetnje sankcijama, oni će omogućiti da se njihov status quo i dalje nastavi. Što se tiče bogatstva koji su proizvele druge zemlje, oni su ga, možemo pitati je li eh, to rezultat vlastite logike i e, prvo načela teritorijalnosti. Nije se razmišljalo o tome kakav učinak to može imati u drugim zemljama. Međutim, ovo pitanje teritorijalnosti zbog globalizacije dolazi sada do prekreta švicarskih zakonodavaca kada se treba rješavati pitanja neprikladnog ponašanja u međunarodnom kontekstu do 1. siječnja 2017. godine, e, dakle tada je zaživjela automatska razmjena podataka i nije više u redu e, odbiti e, suradnju po pitanju poreza kao što nije niti u pitanju kriminaliteta, naročito kada se radi o pitanju pranja novca, borbe protiv organiziranog kriminala i tako dalje. E, Švicarska bankovna e, industrija je zajedno e, sa svojim fiducijarnim podružnicama omogućila da se ide i dalje i da se skriva novac na Bahamama i drugim poreznim oazama. Jednostavno, oni su omogućili ljudima da imaju prebivalište u Švicarskoj gdje imaju povoljan porezni status. Usput budi rečeno, taj porezni status nije ništa povoljniji nego onaj koje daju mnoge druge europske zemlje. A isto tako izdavanje boravišne dozvole, a da se zapravo i nema više stvarne veze sa određenim teritorijem. E, I e, to je nešto što sada prema e, zajedničkom sustavu izvješćivanja OECD-a bi možda moglo zaživjeti. E, ovisi o tome gdje se može imati e, prebivalište koje i moraju se povećati sustav izvješćivanja. Što se tiče mobilnosti poreskih obveznika, ako jedan e, porezni obveznik ima prebivalište i u Švicarskoj i u Italiji, e, onda Švicarska banka ne šalje financijske informacije Italiji. Što se tiče e, izvješća o pranju novca u Švicarskoj i borbi protiv terorizma koji je objavljen 2016. godine, o tome govorio gospodin Zilman, radi se o izvješću u kojem se potvrđuje da je Švicarska poduzela veliki broj koraka e, što se tiče međusobne procjene 2005. godine. Što se tiče učinkovitosti izvješće utvrđuje da postoje i dalje određene manjkavosti i e, smatra se u tom izvješću da treba ojačati nadzor nad e, usklađenošću i isto tako treba paziti kako posluju e, ustanove visokog rizika i to sve treba e, također primijeniti na fiducijarne tvrtke i na odvjetnike. A treba omogućiti da dođe do odgovarajućih i srazmjenih sankcija koje e, bi e, utjecale na bolju razmjenu informacija. Osobno smatram e, da bi trebalo pospješiti stupanje na snagu sporazuma između Europske unije i Švicarske kako bi se bolje borilo protiv poresnih e, pronevjera koje bi bile prekogranične prirode i isto tako da se e, zaživi prijedlog direktive e, koje se bavi tim predmetom. Četvrta direktiva o pranju novca trebala bi stupiti na snagu u lipnju ove godine. U članku prvom traži se šira definicija pranja novca u kojoj se spominju i e, ne europske fiducijarne tvrtke koje u, rade kao suučesnici zajedno s europskim tvrtkama trebalo bi spriječiti da švicarske privatne bankovne i slične ustanove naprave e, određen spin-off u e, drugim zemljama i da e, se bolje slijedi primjer Sjedinjenih američkih država, iako Sjedinjene američke države nemaju automatsku razmjenu podataka i prvi e, zakon koji je potpisao e, predsjednik Trump je, e, Trump je taj kojim više naftne tvrtke više ne moraju reći gdje one plaćaju strane vlade kako bi tamo mogle obavljati svoje poslove. Ne treba vršiti veći e, pritisak na Švicarsku nego li na druge treće zemlje visoka rizika poput SAD-a ili pak Ujedinjene kraljevine u e, perspektivi Brexita. Buduća će direktiva uskladiti pristup Europske unije prema trećim zemljama visokog rizika da daju informacije o stvarnim vlasnicima i to tako što će povezati nacionalne registre. Slično treba raditi i e, u budućnosti i sa Švicarskom Lichtensteinom, Andorom i anglonormanskim otocima. To se dakle predlaže u četvrtoj direktivi. Ja govorim ovdje o prijedlogu koji se treba izmijeniti i dopunuti u svjetlu rasprave koja se sada vodi u Europskom parlamentu. I jednostavno e, smatra e, da bi se e, možda moglo proučiti mogućnost da se na švicarske proizvode koji se uvoze iz Švicarske uvedu carinske dažbine koja je bila kompenzacija za gubitak prihoda radi ponašanje Švicarske. E, slično bi se moglo primijeniti i e, u svjetlu onoga što je s SAD vezano za banku Bengelik 2012. godine. Hvala vam lijepa profesor Marino. Sada opet započemo sa našim pitanjima. Jepe Kofod i Petar Ječak imaju prvi riječ. Jepe, izvoli. Hvala vam predsjedatelju i hvala lijepa na prezentacijama. Ja e, se slažem da je potpuno neprihvatljivo e, da e, UBS i Credit Suisse ne žele doći. Mislim da je ono što je iznimno važno upravo da banke budu odgovorne u demokratskim sustavima i ove E, banke i druge multinacionalne kompanije imaju pristup e, e, Europskom parlamentu i u svrhu lobiranja ako neće željeti doći odgovarati pred odborom, onda ne mogu niti, niti lobirati. I što se tiče onoga što smo čuli gospodina Silmana, u vrlo zanimljivoj prezentaciji rekao ste da E, su, e, da nije ništa novo ono što ste našli u smislu Mosak Fonseke i e, poveznice sa Švicarskom. Imate li sličnih aktivnosti Mosak Fonseke i recimo, na primjer, na Bliskom istoku? Mosak Fonseka je, naj, je četvrta najveća takva butik odvjetničko društvo Imate li, moje pitanje, sličnih tvrtki koje djeluju u Švicarskoj e, koristeći istu metodologiju kao Mosak Fonseca? Drugo je pitanje za gospodina Šmita. Kao što smo čuli od gospodina Marina, Švicarska je godinama e, bila porezna e, oaza u srcu Europe i e, možete li jamčiti da slične tvrtke poput Mosta Fonseca ne djeluju u Švicarskoj, imate li kojih otvorenih, kakvih otvorenih e, istraga e, o neodgovornoj i nezakonitoj praksi. Dakle, ima li nešto što je otvoreno u tom smislu? Hvala lijepa. Ja, Hvala lijepa. Tko će krenuti? Izvolite. Um, Hvala vam lijepa na pitanjima. Jesmo uh, uvidjeli da nakon panamskih dokumenta sve panamske tvrtke s kojima smo razgovarali, uh, svima smo postavili ista pitanja i iste odgovore smo dobili. A odgovor je nismo odgovorni, švicarci su odgovorni, znamo što oni rade, znamo da oni koriste te imenovane e, direktore. Vrlo je e, uobičajeno, pa i ne mogu govoriti o britanskim djevičanskim otocima, ali e, vidjeli smo takve scheme puno puta. I rečeno je prije da će e, biti kontrola međutim zapravo kontrole nisu provedene i e, schema koja se primjenjuje osnivanje tvrtki iz Švicarske, a e, bez kontrole u inozemstvu i to je isto takva schema koju su koristili i Rusi. Nije, to, e, e, nije uvijek e, u pitanju novac, vidimo u ruskom slučaju puno ugovora i recimo utjecaja na medije, skrivenog utjecaja, skrivenog utjecaja na proizvodnju oružja, recimo iz osoba kruga bliskog Putinu i tako dalje. Dakle, nema tu pravog pranja novca, nego se stječe određen utjecaj e, i čuvaju se tajne javnih tvrtki iz Rusije na taj način e, se sakriju. E, dakle, a pravih kontrola nema. Hvala. gospodin Schmidt, izvolite. Uh, Potpuno se slažem s ovim što je rekao gospodin Silman i nadležnosti su ograničene e, političkim granicama u jednoj e, državi. U mojem e, svojstvu državnog odvjetnika, ako švicarski odvjetnik učini iz Švicarske nešto loše na stranom teritoriju, bilo to pranje novca, financiranje terorizma ili trgovina drogom, ja imam ovlasti na tom osobom. Međutim, nalaženje dokaza e, o takvim zlodjelima zapravo može biti vrlo teško jer se moramo obratiti stranoj državi. Dakle, e, u, e, mogu pretresti njegov ured u Švicarskoj, pogledati njegove e-mailove, imam uvid u sve. To je rutinski rad, međutim. Pitanje je imamo li e, u Švicarskoj e, takvu ponudu offshore e, kompanija. Dakle, postoje različiti oblici tvrtki koje su recimo zastupnici nečiji u Švicarskoj i to tvrtki na primjer iz Novog Zelanda a imaju računa u Francuskoj, Italiji i Ujedinjenoj kraljevini. No, ono što je, u čemu je teškoća, glavna teškoća, je prikupljanje informacija. E, ne sami ti trastovi ili offshore tvrtke, e, već prikupljanje informacija koje su izvan moje nadležnosti. Zapravo me ne zanima kakva je to struktura, je li to tvrtka, je li to e, offshore kompanija ili što je to zapravo ono što je meni problem je to da ne mogu doći do informacija koje su mi potrebne za obavljanje posla. Su Da, iako nisu rada nije toliko optimalna sa susim državama kao što ste upravo rekli. Kolega Ječak ima riječ. Hvala vam lijepa. Ja imam pitanje za Švicarsku odvjetničku komoru a posebno povezano s vrstama kontrola koje odvjetnička komora provodi. Zanima me koliko često e, na terenu radite provjere, e, od čega se te provjere i kontrole sastoje, e, i imali dvostrukih provjera, recimo te samo kontrole tvrtke. I u pisanom obliku eh, smo pitali koliko je sankcija izrečeno eh, od strane eh, komore za aktivnosti poput pranja novca izbjegavanja plaćanja poreza te ste vi odgovorili da u trenutku kad ste davali taj odgovor niste imali informacija možda sad imate barem otprilike broj izrečenih sankcija. Hvala. Evo, opet mogu odgovoriti na ova pitanja kao predsjednik e, organizacije za samostalno reguliranje, ne kao predsjednik udruženja odvjetnika. Dakle, kod naše organizacije imamo svakih tri do svakih jedne do tri godine kontrolu odvjetničkih ureda. E, koliko često se pretražuju odvjetnički uredi ovisi o njihovom rizičnom profilu to se određuje prema broju dosijeja koje obrađuju, prema ponašanju i saznanjima iz prijašnjih kontrola, te prema njihovom njihovoj poslovnoj orijentaciji. Što više su imali dosije, što više bilo grešak utvrđeno u prethodnim kontrolama i što se bave rizičnim vrstama djelovanjima, primjerice sa beps ili sa, surađuju sa državama koje se smatraju poreznim oazima ili nekakvim centrima korupcije, to se češće vrše kontrole koje onda mi vršimo jednom godišnje, primjerice kada se radi o odvjetniku sa pet ili šest dosjeja koji se tiču starijih gospodina gospođa koje daju njemu imovinu na upravljanje. Tu se on kontrolira svakih tri godine jer bi inače kontrol, kontrol gledao istih 5-6 dosija svake godine. Dakle i mi isto tako pokušavamo poštivati načelo učinkovitosti i isto tako vlada i načelo razmjernosti. Što se tiče samostalnih kontrola, to jest autokontrola. Zakonom je u Švicarskoj zapisano da odvjetnici moraju imati odgovarajuće obrazovanje, preko 200 sata prakse moraju obaviti u dvije, tri godine i ne smiju imati nikakve veze sa onim odbjeničkim uredima koje nadziru. Isto tako pazimo na to da odbjenički ured e, maksimalno prođe kroz kontrolu dva puta od strane iste osobe, dakle isti kontrolor, zato što ne želimo da neka osoba ima slabu točku, da progleda kroz prste i želimo da isto tako sljedeći e, kontrolor provjerava je li prethodni kontrolor dobro obavljao svoj posao. Što se tiče sankcija, na temelju panamskih dokumenata, barem sam tako razumio vaše pitanje, imamo e, sankcije ali ne znam kako to izgleda u kaznenom pravu. Znam da je došlo do pokretanja postupaka zbog e, te aktualne teme. Što se tiče sankcija u okviru naše organizacije, tu imam jednu informaciju, ali zbog profesionalne tajne vam žalom, ne mogu priopćiti tu informaciju, ne mogu vam reći što smo napravili. Sve odvjetničke urede koji su, koji, koji su spomenuti u medijima, njih smo kontrolirali, otišli smo tamo sa nekoliko osoba, pogledali smo te dosjeje i napravili smo to istraživanje. Kod svih odvjetničkih ureda koji su spomenuti u panamskim dokumentima, e, za njih smo postrožili mjere kontrole. E, kod njih sada radimo dubinsku kontrolu, to smo već napravili, ili pripremamo provedbu dubinskih kontrola mediji su svratili pažnju na određene odvjetničke urede i baš zbog toga želimo pogledati je li kod njih doista sve u redu ili ne. Nadam se da sam s tim odgovorio na pitanja. Hvala. Možda e, neki podatak o broju slučaja koji su završili pred sudom ili nemate što se toga tiče nikakvih podataka, gospodine Šmite? Ne znam. Dakle, mi imamo u e, Švicarskoj problem sa sa statistikom. I jako je teško znati što je točno, koji predmeti dođu na sud. E, imali smo e, pitanja takva i od recimo OECD-a. Imamo sve češće nagodbe e, i zakon to omogućuje E, naravno da e, nije lako svaki predmet izvesti pred sud. Naši francuski kolegi to neradno dočuju. Ja imam trenutno 50 predmeta. E, neki od njih su vrlo složeni i e, vremenski zahtjevi. E, neki, dakle ako uzmete godinu dana rada, to je e, manje nego tjedan dana za e, svaki predmet. I idemo na, ba, na nagodbe u određenom broju tih slučajeva i zapravo idemo za tim da povratimo novac. Naravno, kriminal se ne bi trebao isplatiti, ali to se i dogadi, ali zapravo e, ne bi smjelo biti da e, onda dekvalificirate e, kazneno djelo, ali idemo za tim da konfisciramo što je moguće više sredstava, tako da naša statistika ne odražava stvarnu situaciju pred sudovima. U redu, dakle vi potvrđujete ono što smo čuli već za Luksemburg i za druge slučajeve da je djelotvornost kontrola naravno jednako proporcionalna broju dostupnih osoba dostupnih eh, osoba za kontrolu, dakle kontrolora ili državnih odvjetnika. U redu. Eh, sljedeći govornik je gospodin Ludek Niedermayer u ime Pučana. Izvolite. Hvala lijepa i hvala svima što ste došli na ovaj sastanak. Lijepo ste se podijelili jer Prvi su bili uvjereni da je situacija prilično dobra, a drugi su puno manje u to uvjereni. Pokušat ću to malo razraditi. Najprije pitanje o četvrtoj preporuci za financijsku direktivu gospodin Zilman i profesor Marino Rekli su da imaju neke vrste e, rezervi vezano za ono što se događa u Švicarskoj. E, gospodin Zilman, možete li nam reći i je li to poboljšalo situaciju, ovo o čemu sada govorimo? A drugo pitanje, vezano za ono što je govorio gospodin Schmidt, zanimao me e, koji je broj slučajeva, procjena tog broja. Na početku ste rekli da od panamskih dokumenata nismo vidjeli ništa novog. Da je nakon toga otkriveno mnogo slučajeva, ali e, oni koji su predmeti vezani za kriminalce su bili otkriveni ranije. Mene zanima ko kojem redu veličine e, tih predmeta govorimo i koliko njih se nađe pred sudom. Mi o ovim stvarima razgovaramo u parlamentu, govorimo o ogromnoj masi informacija kao ovoj u panamskim dokumentima. Naravno da postoji mnogo stvari koje su sasvim e, legalne. E, možete li nam otprilike reći e, koliki je postotak legalan, a koliki nije? koliko, po vašem mišljenju, bi bilo dobro podvrći istrazi. I za kraj, možda najviše za gospodina Marina. Govorimo ovdje o jako pametnom ponašanju tih ljudi. Kao što ste vi rekli, gospodine Schmidt, oni znaju za e, tajnost bankovnih e, pologa koja se sada jako provjerava u Švicarskoj. Zato oni ne otvaraju račune u Švicarskoj, već možda koriste švicarske tvrtke ili neke iz e, drugih jurisdikcija, a onda e, koriste banke onih zemalja gdje se stvarni korisnici ne e, traže tako minuciozno. Jer jedni kažu da oni ne koriste naše banke, drugi kažu ne koriste naše odvjetnike. Međutim, e, ono što se događa u konačnici je da se događaju loše stvari. E, I na kraju krajeva e, javnost gubi povjerenje u društvo i njenu pravičnost, njegovu pravičnost. U redu tri pitanja. Gospodin Ciman možda prvo, a na kraju možda i gospodin Marino. Izvolite. Uh, što se tiče učinkovitosti usvajanja, možda gospodin Marina može reći koliko su mjere učinkovite. Ja mislim da bi moglo sve biti puno učinkovitije. I to zato što odvjetnik i odvjetnička tvrtka sada ima izbora da vidi želi li preuzeti na sebe tu odgovornost ili pak želi li njegov klijent e, koristiti e, nekoga kog će on imenovati. Dakle, postoji izbor i treba vidjeti oni koji će jednostavno u svoju korist okrenuti taj izbor. I pitanje je zapravo zašto klijentu uopće dajemo taj izbor. Kada bismo mi usvojili norme FTF-a, onda ne bi bilo izbora i na taj način bi velik broj problematičnih slučajeva jednostavno nestao. Ti ljudi ne bi se obratili tim odvjetnicima. E, drugo, ono što je kolegica rekla iz Lemonda, najjednostavnija stvar i najjednostavnija mjera koja se može E, postaći je da se jednostavno točno kaže tko je stvarni korisnik, onda neće biti potrebe za offshore tvrtkama. Gospodine Šmid. Pa nemam zapravo nekog odgovora koje bi se moglo sada e, napraviti u e, ženevskom apelu koji već ima 20 godina tražilo se jednostavno da se ukinu offshore tvrtke, ali nitko nije ništa poduzeo u svakom e, predmetu uvijek postoji neka čudna offshore tvrtka i koja nije samo u e, Panami. Kleptokrati i mnogi drugi e, ne moraju otvoriti račun pod vlastitim imenom. Oni ne kažu, ja sam mafiozo iz, ne znam, već od kuda i želim otvoriti račun. Dakle, i nije ovo jedini problem. Spomenute su i virtualne valute koje apsolutno ne kontroliramo, kao ni mnogo čega drugog. A zatim, e, klirične tehnike među pojedincima, tvrtkama, e, državama i e, neke uobičajene klirinčke E, nagodbe određenim zajednicama koje su tradicionalne, to je nešto što je e, izvan našeg dometa. I da toga nema, ja bi bio zadovoljan i bez posla. Hvala vam, gospodine Špit. Ko od vas želi odgovoriti na ovo općenito pitanje, može samo vrlo kratko. Kada svatko ko pokreće finanska sredstva za nekog drugog, to su novci, to su e, finanski instrumenti, to su vrijednosni pa- papiri, to su nekretnine. Ako svatko ko to može ispuni ove obveze da zna komu je klijent, da zna odakle dolazi novac, da to zapiše, da ostavi papirnati trag, onda zapravo nam ne bi bila potrebna niti jedna druga mjera. A pojačavanje kontrola, netko je rekao, u takozvanim civiliziranim državama, ne pomaže na isti način kao kada bi se ta pravila globalno svugdje primjenjivala. To bi onda značilo da bi se prema svima ponašali jednako, a ne da oni koji su već i tako pod kontrolama, da još moraju sada trepeti i strože kontrole. Hvala lijepa, gospodin profesor Marino, ako želite nešto nadopuniti. Insistiram jednostavno na tome, baš kao i gospodin Zilman, da moramo vršiti pritisak kako bi se načinio registar e, e, e, tvrtki i sličnih tvrtki i da se znaju krajnji korisnici. Neka se ono što se već događa na europskoj razini proširi i to se zapravo i događa. Hvala, sljedeći je Paul Tang za socijaldemokrate. Evo, hvala. Hvala našim gostima što su došli na ovaj sastanak. Evo, pitam se samo koliko napora ulože Švicarska u istrage. Iznenadilo me pomalo e, kada sam e, pogledao na podatke vezane za financijsku obavještajnu jedinicu i vidio sam da tamo radi puno manje ljudi nego u drugim zemljama. Ovo je pitanje dakle upućeno gospodinu Šmitu. A izvješćivanje o dubioznim transakcijama je puno manje u Švicarskoj nego li u Ujedinjenoj kraljevini. Gospodine Schmidt, e, vi u e, vašem e, pisanom odgovoru kažete da vam uvijek nedostaje resursa, ali e, možete li nam to više objasniti? Gospodine Silman, u vašim odgovorima spominjete da vam je potreban međunarodni pritisak kako bi e, Švicarska mogla djelovati. Kažete da parlament se neće pokrenuti bez međunarodnog pritiska. Možete li onda reći što može učiniti Europski parlament kako bi se izvršilo o pritisak na Švicarsku? Pokušat ću odgovoriti na brzinu vezano za resurse kojima raspolažemo. Kada sam razgovarao s europskim kolegama oni su se žalili da su naši resursi manji od njihovih. Ne znam kako se možemo usporediti, ali moram reći da e, francuski, italijanski i njemački kolege se stalno žale da nemaju dovoljno sredstava niti kadrova. To je problem za sve. Oproste ako smijem prekinuti. Koliko ja znam, da ima 20 ljudi koji na tome eh, rade u financijskoj obavještajnoj jedinici u Švicarskoj, dok ih ima 150 eh, u Ujedinjenoj kraljevini, a 300 u Kanadi. To je samo indikativno. Teško je odgovoriti bolje na to pitanje. Znam da oni imaju eh, da su pretrpani poslom. Mi dobivamo puno informacija od financijsko obavještajnih jedinica kako naših, a oni nam daju i one i za druge e, takve jedinice. Ali to je samo informativne prirode. Mogu to koristiti kako bi dobio ideje za istragu, ali ne mogu to koristiti na sudu. Tko e, god ima informacije, predaje informaciju ja poslije ne mogu koristiti. To je radi strukture. Ne mislim da je ovdje stvar o e, novcu ili kadrovima, već o e, filozofiji iza toga. Razmjena informacija, ali mi te informacije ne možemo koristiti na sudu. To je procjena i to je i poteškoća. Oni vjerojatno nemaju dovoljno osoblja. Ne znam kako to usporediti. I na kraljevina puno je veća od Švicarske. Što se tiče e, međunarodnog pritiska, to je povijesne prirode e, zakon o mm, tajnosti bankovnih pologa i 2008. ili 2009. E, ne bi se bio niti mijenjao da nije došlo do pritiska izvana. U Švicarskoj je došlo do mnogo značajnih promjena. Situacija u Švicarskoj sada je prilično drugačija od one prije deset godina. No, uvijek je to bio rezultat pritiska iz inozemstva. Isto tako sa eh, parava tvrtkama koje su se osnivale u Švicarskoj. Radilo se o eh, pravnoj eh, manjkavosti. To se jako široko promjenjivalo. Što se tiče panamskih dokumenata, kolege iz cijelog svijeta su mi se obraćale i u bilo kojem predmetu uvijek je bila neka švicarska veza, e, neka švicarska fiducijarna tvrtka ili tako dalje. Dakle, nije se niti raspravljalo o e, mogućnosti da se e, tome stane na kraj, iako bi to bio samo manji korak. Dakle, ovo što vidimo sada je nešto što je zapravo poznato u početku. Svakav takav prijedlog nailazi na skepticizam, a potrebno je da se nekako isto izvrši pritisak izvana da bi se bilo što promijenilo. Da, takav sam bila imao i u Luksemburgu. Sljedeći govornik na mom popisu je profesor Bernd Luke. Hvala vam lijepa, gospodin Slaviću. Moje prvo pitanje upućeno gospodinu Šmitu. Ja bih se htio nadvezati na ono što je upravo sada rekao Paul Tang na resurse koje imate na raspolaganju. Mene bi zanimalo da kažete koliko je intenzivna obrada nekakvog izvješća o sumnjivoj transakciji, dakle koliko je radno intenzivno. Dakle, uz resurse koje imate, koliko takvih prijava možete godišnje obraditi i koliko prijava dobite godišnje. Dakle, rekli ste da su statistike dosta složno pitanje u ali trebate svakako znati koliko ste dobili prijava i koliko možete prijava obraditi. Zatim isto tako zanima me Smatrate li da je kapacitet financijsko obaveštene jedinice dovoljan? Ako nije, što se konkretno događa kako bi se poboljšao njihovi kapacitet? Jeste li e, već vidjeli da se vrši pritisak na to da finansko e, financijsko jedinica dobije više resursa? To me zanimalo. Sljedeće pitanje e, uputio bih gospodinu Lucu. Mene zanima poslovna tajna za klasične djelatnosti odvjetnika kod vas to pokriva i e, odvjetničko savjetovanje. Ako odvjetnici sada svjesno ne pitaju svoje klijente primjerice za financijske iznose koje treba pokrenuti, ako se samo radi o tome da se prikaže pravno situacija, da se možda to razradi, da se na neki jako e, pametan, lukav način to sve namjesti, što onda se tu razlikuje od onoga što bi napravio neki financijski posrednik. Dakle, ne bi recimo neki računovođa e, klijenta mogao reći da treba pokrenuti e, financijska sredstva ako dobije od nekog kompetentnog odvjetnika pregled nad pravnom situacijom i ako taj onda odvjetnik zbog profesionalne tajne ne mora nikoga o tome obavijestiti. Hvala. Ko će ovaj put krenuti? Gospodin Luc, vrlo rado. Dakle, kada odvjetnik u privatnim ili komercionalnim odnosima daje savjet, onda da, onda je on pokriven poslovnom tajnom, to ste dobro rekli. Ako pri tim savjetovanjima iznosi savjete koje bi mogle poslužiti u tu svrhu da se neka imovina pomoću pranja novca i pomoću nekih finanskih posrednika pokušava pokrenuti, onda mora biti svjestan toga i svjestan je toga da spada u članak 305 bis da je s time pokrivanje tamo stoji, kao što sam već prije naveo, da se tu ne radi samo o dijelu pranja novca, već i o pomaganju pri pranju novca ili poticanju pranja novca. Dakle, ako ja kao odvjetnik, nekom klijentu dam savjet po pitanju toga kako da izgradi svoju komercijalnu strukturu, kako bi novac koji je prikupio iz eh, izgradnje infrastrukturne mrežne primjerice eh, u Turskoj mogao prebaciti nekamo kako se taj novac više ne bi mogao tako lako pronaći, onda po mom mišljenju on eh, zasigurno vrši barem dijelo pomaganja pranju novca i stoga je kažnjen Tko na kraju napravi tu transakciju nije u tom slučaju bitno. Hvala. Što se tiče financijske obavještajne jedinice i e, dovoljno osoblja, počet ću sa sa prijavom sumnjivih transakcija. Zadnjo prijava sumnjivih transakcija koju smo zaprimili. U Švicarskoj nam je draže da izrađujemo kvalitativno kvalitetne, kvalitetna izvješća, nego samo da se bavimo kvantitativnim aspektima, koliko izvješća izrađujemo. Mi smo dakle više skloni kvaliteti nego kvantiteti i posljednju prijavu sumnjive transakcije koju smo zaprimili, e, ona se tica jednog slučaja jedne bogate afričke zemlje, jedne afričke zemlje koja je bogata naftom. Tamo su pokrenuli istragu vezanu uz korupciju e, osoba na visokoj razini, od koje su neke osobe napustile tu državu, neke druge se skrivaju u toj državi. Ja sam unutar dva tjedna preko naše e, financijsko obvešne jedinice koju u Švicarskoj zovemo MRS, sam dobio prijavu od deset banki gdje se e, nalaze računi tih osoba. Tri osobe i tri tvrtke su imali tamo račune i bilo mi je za to potreban pola dana da dakle pišem tim bankama kako bi oni zamrznuli e, sredstva koja se nalaze na tim računima, te sam tražio e, bankovne, bankovne e, izdatke, dakle informacije iz arhive i to je pokazalo da postoje računi i drugdje. Zatim sam zatražio Ujedinu kraljevinu za pravnu pomoć jer je dio problema i tamo. Dobro sam s njima surađivao. Nedavno smo se sastali i dogovorili smo se da ćemo istražiti taj slučaj. Jedini problem bio taj da je predikatno dijelo, dakle sama korupcija, se zbila u toj afričkoj državi o kojoj govorimo. Ta afrička država se s pravom ili skrivom naziva jako korumpiranom državom. Dakle, bit će vrlo teško dobiti od njih pomoć, jer ako pitam njihovu vladu jesu li oni korumpirani i je li njihov ministar e, za upravljanje naftom korumpiran, nisam sigurno ću li dobiti odgovor s kojom ću moći izaći pred sud. I tu zapravo kreće taj problem. Dakle, do sad nisam morao se mnogo potruditi oko toga, ali tu će navjerojatno to završiti i onda ćemo na kraju se nagoditi E, sa kolegama iz Ujedinjene kraljevine o novcu. Zatim, tu se radi o grupi Egmont, dakle o e, tome kako su se sve te države međusobno godile. One razmjenjuju informacije vrlo brzo, bez velikih prepreka zato što ako ja moram poslati nekom stranom kolegi mm, pomoć, onda moram ići kroz tu pravnu podršku i to zahtjeva puno vremena. A u grupi Egmont e, oni nisu ograničeni sa tim službenim aspektima, no posljedica svega toga je ta da ne možemo e, te informacije iskoristiti na sudu. Takva je struktura grupe Egmont i ništa se tu ne može napraviti. Ako kroz financijsku obličnu jedinicu ja saznam ili me informiraju o tome, Spomenuo sam Izrael samo zato što tamo postoji jedan slučaj s korupcijom i oni su htjeli znati od nas postoji bankovni račun u Švicarsku ili ne. Dakle, kroz financijsku obavještajnu jedinicu smo razmijenili informacije. Ali, za njih da iskoriste tu informaciju, oni moraju ispuniti e, službeni zahtjev za pravnom pomoći upućen Švicarskoj. I od tada će se to onda razviti u veliki problem. To će završiti na sudu, to će onda trajati određeno vrijeme. Ja znam informaciju, oni znaju informaciju, e, financijska jedinica zna informaciju, ali nitko ne može izaći na sud s tim. I to je tako i ne postoji nikakav način da se to promijeni. Hvala vam lijepa. Mislim da smo razumjeli te poteškoće. Još jedna kratka primjedba profesora Marinu i zatim onda moramo baš pripaziti na vrijeme. Da. Mislim da slušanjem samo nakon ovoga što smo čuli gospodina Šmita i nakon što je informaciju su dale novine, e, tek tada su švicarske banke e, lokalni MRSO informirale o sumnjivim transakcijama. Treba se vratiti e, na klijenta, jer banke su trebale pratiti i doći do toga je li e, neki e, račun na ime e, recimo politički eksponirane osobe. Ne, nije bio. Problem je, mislim, bio zapravo u švicarskim bankama. Ne, nije bilo nitko, nije bio račun niti jedan na ime neke eksponirane osobe, nego na ime trgovaca naftom, ali oni su imali e, novac za e, podmićivanje e, dužnosnika. Dakle, međutim, nije bilo na ime dužnosnika računa. Da, dakle, to nisu bile osobe koje su bile politički izložene. Samo neizravno, da. U redu. Mislim da bi jedna bi banka u e, Švicarskoj sad bilo koju takvu eksponiranu osobu e, koja e, posluje s naftom recimo prihvatila. Hvala. Mihael za liberale je sljedeći, onda imam još Migala Urbana, Molly Scott kato i Rea Finča na popisu i onda ćemo završiti. I eventualno Ana Gomeš ako uspijemo završiti na vrijeme. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Sada smo dosta toga čuli i što se mene tiče mislim da sada možemo zaključiti da je jedan problem u tome što samo ako se mogu tokovi kapitala popratiti i to bez ikakvih rupa, da samo onda možemo spriječiti pranje novca. No uvijek iznova se nalazimo u toj situaciji da negdje dođe do rupe, do prekida informacije. Možete li nam dati nekakvo objašnjenje za to E, nekakve prijedloge, koje zakonske izmjene treba napraviti kako bi se mogao spriječiti takav prekid u e, praćenju e, svih tih financijskih transakcija. I kao drugo, jesam vas dobro razumio, to je pitanje upućeno gospodinu Šmidu, da je ovo pitanje anonimnosti ili da su ti lažni upravitelji jedan problem mi ovdje u Europskom parlamentu pokušavamo vršiti pritisak za to da više ne postoji takvih e, takvih e, zamršenih sustava vlasništva. Vi ste govorili o stvarnim vlasnicima. Dakle, ako znamo e, koji je identitet stvarnog vlasništva, ako ne postoje nekakve strukture, nekakve kaskadne strukture, Smatrate li onda da će se u budućnosti moći spriječiti e, ilegalno korištenje ovog sustava ili da se to barem onda može sve svesti pod zakonski okvir? Hvala. Molim vas kratak odgovor kako bi svi mogli odgovoriti na to. Jasno je da ako znamo tko je tko, da je to za nas bitno lakše, ali kaznena se dijela čine e, i od strane ljudi čiji identitet nam jest poznat. Lakše je naravno ako znamo koja je to struktura koja upravlja novcem e, i onda možemo brzo saznati tko stoji iza toga, ali naravno da je onda u tom slučaju lakše te ljude progoniti. Još netko nešto reći o tome? druga pitanja gospodine Toreru ćemo još obraditi, dakle gdje se tu nalaze te rupe. Ako netko nešto zna još o tome, gospodin Cilman, možda vi? Uh, Dodat ću ovome uh, da se sva ova pravila uh, svud jednako primjenjuju. Ne bismo imali problem, ali najbolji način da bi se osiguralo da nigdje nije prekinut tijek informacija Eh, je da se dosljedno provodi zakon, a to nije uvijek slučaj. The next is, uh... U redu sljedeći govornik je Miguel Urban iz Gua. Presidente, me gustaría dirigir do... Hvala vam lijepa. Ja bih uputio dva eh, pitanja gospodinu Lucu. Dakle, švicars švicarska, švicarski građani imaju e, tu neke prednosti pred drugima, dakle imaju, e, nisu pod kontrolom i tvrtke nisu pod kontrolom, e, ali oko 90% tvrtki Mossack Fonseke se, njima se upravljalo iz Švicarske i to e, moje pitanje smatrate li vi da su klijenti Mosak Fonseca, odnosno švicarski odvjetnici mogli tako djelovati zato što nema nadzora a s druge strane e, što se tiče drugih tvrtki e, imamo E, preporuku da e, odvjetnici uvijek provode due diligence, međutim nije tako. I e, za razliku od drugih europskih država imamo propise koji se ne E, provode u Švicarskoj, kao što je e, već Mark Pitt bio ukazao. Dakle, ove e, države, države koje imaju neke eksponirane osobe, recimo mi smo imali u Španjolskoj slučaj Undargarin i to je bio kraljev Zet koji je upravo takvu prijevaru počinio. Bili se moglo e, smatrati da neke osobe nisu e, obvezne e, polagati račune i ako ih štite švicarski odvjetnici i što je sa preporukama FATF-a. U redu kolega, kada biste malo tiše govorili, malo sporije, onda bismo mogli bolje razumjeti prijevod. Hvala vam, izvolite. Ko će odgovoriti gospodin Luc? Ne znam. Jesam li uspio pri tom brzom tempu eh, dovoljno shvatiti sva ta pitanja, ali kao prvo, eh, što se tiče prednosti odvjetnika nad bankama, što se tiče nadzora, odvjetnici i banke, ako oni posluju na istom području, dakle na području financijskog posredništva, onda ne vidim da odvjetnici imaju ikakvu prednost. E, oba tijela su pod nadzorom, e, banke, e, FINMA izravno vrši nadzor na bankama, a što se tiče odvjetnika tu postoji još jedna spona između odvjetnika i tijela za nadzor, ali to je sve vrlo slično. Što se tiče klasičnog djelovanja odvjetnika. Tu ne postoji nikakva kontrola koju bismo mogli usporediti sa kontrolom banaka. Tu su eh, pojedinačne odvjetničke komore koje jamče da se svi odvjetnici pridržavaju pravila eh, profesije i da se ponašaju korektno. A ne postoji e, kontrola, ali postoji e, sustav sankcija gdje imamo taj članak 300 bis, dakle kada se radi o pranju novca, onda tu stoji da su svi jednaki pred zakonom. Što se tiče druge točke ovog pitanja, 90% u Monsak Fonseki, kada sam vidio e, tu proznicu, onda sam na desnoj strani imao samo, sam vidio samo jedan, ta, jednu tanku sivu zonu gdje su slučajevi u kojima su sudjelovali odvjetnice. Naravno, tu postoje i sudjelovanje odvjetničkih ureda, ali to se više tiče savjetovanja i uspostave samih zamršenih struktura i tu se ponovno vodi ta rasprava e, jesu li tu djelovali odvjetnici ili ti lažni direktori u Panami. Što se tiče Švicarske, kada bi oni koji pokreću kapital bili pod e, odgovarajućom provjerom, onda se to ne bi u principu moglo dogoditi. E, jesu li odvjetnici sudjelovali u tome? Da, navjerojatnije da. Vjerojatno je i pošta bila, e, sam u tome, vjerojatno su slana pisma, vjerojatno je i neki pružatelj internetske usluga bio uključen u to jer je pružao usluge interneta. Naravno, ali to se razlikuje u kvaliteti, dakle je li netko savjetovao klijente ili je to bila pošta koja je samo vršila poštanske usluge. Ne, ne, nisam bio ozbiljan kada sam to rekao. Dakle, ako je odvjetnik se bavio e, nekom djelatnošću pranja novca, onda pokriva članak zakona tristo ter. E, neću se više vraćati na to, to sam već više puta spomenuo. I još jednom za kraj, što se tiče FATF-a, što se tiče poznatih osoba koje daju prednost Švicarskoj, teško je govoriti na to. Zato najvjerojatnije postoje različiti razlozi zbog čega bogate osobe E, odlaze u Švicarsku, radili se to, se tu o sustavu za pranje novca ili o nekim drugim razlozima, to, na to ne mogu odgovoriti. To nećemo moći niti ovdje razjasniti, gospodine Luc. Vrlo kratko, gledam na sat, imamo još samo šest minuta, a dva pitanja. Izvolite, gospodin Šmit, vrlo kratko. Nisam siguran da nije došlo do nesporazuma nisu odvjetnici pravi problem. Ako uzmete nekog e, recimo odvjetnika u Ženevi ili fiducijarno društvo, a gdje je onda e, potpis na računu u e, Ženevi. Pitanje je tko regulira banke ako recimo imamo situaciju da je taj račun u Londonu, onda je problem u zakonodavcu u Ujedinjenoj kraljevini koji regulira tu e, bankarstvo tamo. A što se Španjolske tiče, jedan e, od naših najstarijih predmeta je e, slučaj Roldan. To je bio čelnik dakle takozvane Guardia Civil E, i tu nije bilo problema nikakvih e, sa e, odvjetnicima. Odvjetnici nisu problem, problem je u bankama koje drže novac. U redu, hvala vam. Vrlo kratko pitanje, Moli. Ne, ne. Pitanje je zašto je Roldan onda otišao u Švicarsku? Ne, molim vas, riješite to bilateralno, nemojte me spriječiti da na vrijeme završimo. Da, u redu je. Izvolite, moli, kratko. Ne četiri minute. Onda ću isključiti mikrofon. Ovaj problem sa statistikama u Švicarskoj to je nešto što je suprotno našem dojmu o velo odgovornom financijskom središtu što predstavlja Švicarska. E, ovi slučajevi, nagodba ili, ako nema nagodbe, neovisno o tome mi možemo znati kada je to sve krenulo, što bi nam dalo informacije o tome e, čija je odgovornost, pa me zanima smatrate li da to je jedna od mogućnosti. Isto tako sam zabrinuta zbog toga što sam čula da u Švicarskoj nema dovoljno novca da se financira dobar sustav e, reguliranja, a uzevši u obzir da E, imate dosta novca od poreza, možda biste mogli iskoristiti neka financijska sredstva kako biste financirali taj sustav na bolji način. Nadovezala bih se na pitanje gospodina Ježeka. Htjela bih čuti konkretni odgovor od vas e, vezano s to koliko ste slučaja pratili od e, toga što su panovski dokumenti izašli u javnost i kako kategorizirate te odvjetnike. Dakle, rekli ste da da rijeđe kontrolirate odvjetnike koji se bave malim brojem neznatih slučajeva, pa me zanima koliko često. I zanima me kako se reguliraju odvjetnici. Postoji li jedno jedinstveno tijelo koje vrši reguliranje ili to fragmentiran sustav. Sustav Ujedinjenoj kraljevini je nažalost tako mislim da to nije od velike pomoći. I mogu li odvjetnici izgubiti svoju dozvolu ako se ispostavi da su se bavili ovim ilegalnim aktivnostima. Ne, ne, na oba ta pitanja smo čuli već djelomičan odgovor. Na prvo pitanje nismo mogli dobiti odgovor, a na drugo pitanje smo dobili odgovor u materijalima. Ne mogu ništa za to ako nisu svi bili prisutni od samog početka. Vrlo kratko molim vas i onda još kolega Finch. Ja ću početi od kraja. Odvjetnik može izgubiti svoju dozvolu ako se bavi pranjem novca, pa i čak ako samo prekrši pravila iz zakona. Otprilike 90% odvjetnika i javnih bilježnika su pridruženi organizacijama za gledanje, a dakle ostaje još 10% koji su e, izvan toga, koji su u nekim drugim organizacijama i ja smatram da to nije veliko fragmentiranje sustava Znam da preko 50% odvjetnika koji su pridruženi našoj organizaciji, da oni nisu u toj rizičnoj kategoriji i da zbog toga e, stoje pod kontrolom svakih dvije ili tri godina. Koliko imate ukupno odvjetnika? Sve ukupno imamo otprilike 10.000 odvjetnika u Švicarskoj, a otprilike 950-954 su pri našoj organizaciji. Vrlo kratko. Postoji statistika o prijava sumnjivih transakcija, za te brojke znamo, znamo koliko odvjetnika imamo i čuli smo da 80-90% njih e, je se ticalo financijanih e, usluga mosak Finseke. Čuli smo da su odvjetnici samo 10 prijava dali 2014. godine, za razliku drugih finanskih tijela. Mi smo FETF-u predali statistike, oni su završili sa procesom prije nekoliko mjeseci. Moram reći da je situacija sa statistikama dosta teška, ali te brojke postoje, mi smo ih predali FATF-u i možete ih vidjeti u izvješću. Da, mi smo to čuli i sada je 18.30, ali kolega Finč još ima riječ u ime FDD-a. Izvolite, molim vas kratko i zatim ćemo zaključiti sastanak nakon pitanja odgovora. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Panelisti, kao što ste možda čuli iz prethodnih komentara, ovaj odbor Europskog parlamenta eh, ova politika Europske unije je jedan od glavnih razloga za neuspjeh eh, ekonomske politike Europske unije. Zbog toga smo odlučili napustiti Europsku uniju i može naša država uskoro biti slična Švicarskoj što se tiče pružanja financijskih usluga. Traže se da Europska unija reagira i da se pridruži jednom od najstrožih pravila poput onih u Americi. I mene zanima koje, su, koje je vaše profesionalno mišljenje o tome da će to možda postati europsko zakonodavstvo. Mi znamo da mnoge financijske institucije sada nerado surađuju sa američkim tijelima baš zbog tih strogih, pravila. Smatrate li da e, tvrtke i građani u Velikoj Britaniji i Europskoj uniji da bi e, bolje prošli da nemamo e, tu europsku fatku? To je teško pitanje koje zapravo spadaju u naše razmišljanja. Tko želi odgovoriti na to? Profesor Marino, želi li vi nešto reći o tome? ja mislim da bi svakako to pomoglo za veću transparentnost. Ali problem se nalazi u Sjedinim američkim državama, zato što ako se bankovni računi nalaze tamo, onda ne postoje simetrične, ne postoji simetrična razmjena informacija. Dakle, novac odlazi iz Švicarske iz Europske unije u Sjedne američke države. I to je problem. Ako se vratimo na ona pitanja, koja pravna rješenja bismo mogli naći za te, za ta vrlo goruća pitanja. Najvjerojatnije bi se tu trebalo raditi o suradnji sa srednjemečkim državama u mikroregijama. Dakle, kao prvo Europska unija i srednjemečke države koje bi ostvarile suradnju a Sjedinjene države će imati mnogo problema što se tiče registra stvarnih vlasnika, primjerice, će oni reći da ih federalno zakonodavstvo e, prisiljava na, na to da, da državno zakonodavstvo ih ne obvezuje na to da to predaju federalnom zakonodavstvu. Ali to bi moglo biti jedno rješenje koje bi onda moglo slijediti ostatak svijeta. Hvala svim panelistima. Kao što ste vidjeli, na kraju e, naše rasprave obično se pojačava intenzitet pitanja. Mogu zahvaliti usmenim prevoditeljima i jedna rečenica samo još e, od Ane Gomeš, e, potpredsjednice, hvala vam. Htjela bih da komentirate o tome kako se nadzire Freeport Ženiva. To je naime jedan vrlo učinkovit sustav za pranje novca i za druge vrste kriminalnih aktivnosti. Hvala, na to nam ne morate odgovoriti, to ćemo još spomenuti, a već smo to spomenuli u Luksemburgu. To vrijedi za Belgiju, to vrijedi za mnoge države da e, imamo robu koja se, koja se prevozi preko takozvanih e, slobodnih luka, da onda ne postoji transparentnost nad time. Hvala vam lijepa, onda možemo zaključiti ovaj sastanak i nadam se da ćemo 13. ožujka u krugu koordinatora moći donijeti odluke o daljnjim koracima, dakle u sljedeći ponedjeljak. Hvala vam lijepa.